Colleagues, please. Dragi kolege, molim vas sjednite. Thank you. It is my... Hvala lijepa. mi je. Zadovoljstvo mi je otvoriti drugi dan sastanka SEDA. Prva točka na dnevnom redu e, e, je, će se držati zajedno sa afetom om pa zato pozdravljamo potpredsjednika AFET-a, gospodina Kristija, u, zajedno sa e, izaslanstvom za odnose sa Sjedinjenim američkim državama i pozdravljamo predsjednika i voditelja izaslanstva gospodina Krišina Elera. Imamo odlične paneliste, no neću duljiti i sada eh, dam, eh, dajem riječ gospodinu Kristeju koji će nam eh, nešto reći o ovoj temi. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Radi se zapravo točki broj devet našeg proširenog dnevnog reda o novoj nacionalnoj sigurnosti SED-a i zato ćemo razmijeniti mišljenja. Predstavit ću naše cijenjene govornike, gospođa Edita Erda, e, glavna direktorica za Sjevernu i Južnu Ameriku pri e, SVD-u, gospodin Adam Šub, otpravnik poslova u misiji Sjedinjenih američkih država pri Europske uniji i Steven Pfeiffer, viši znanstveni savjetnik u Brookings Institution. Čast nam je što ste jutros e, zajedno s nama ovdje u Europskom parlamentu. I htio bih reći da je izlaganje nove nacionalne sigurnosne strategije uvijek odlučan dan u kalendaru svakog novog predsjedništva SAD-a. Svi znamo eh, da su visokovne strategije nisu, eh, preživio uvijek e, sa stvarnošću, ali svakako je jasno da instrumenti za vođenje i koordiniranje svih političkih instrumenta predstavljaju vitalni alat. Nova strategija koju je prezentirala Bijela kuća e, krajem prošle godine svakako nam daje puno za razmišljanje, osobito ovdje u Europskoj uniji. Nema dvojbe Jako nam je drago o ponovnom potvrđivanju e, transatlantske veze, osobno u području sigurnosti i obrane. Također nam je drago vidjeti općenito da je izričaj te strategije e, puno umjereniji nego što su to bile neke javne izjave. Isto tako je na posljedku e, to potvrđuje brojne e, tem, bolja temeljna odstupanja sa politikom Europske unije. Ono što je najočiglednije, e, gotovo potpuni nestanak klimatskih promjena iz te strategije, e, to nas brine ovdje u Europskoj uniji. No međutim, e, klimatska promjena nije jedno ključno pitanje koje nedostaje u tom dokumentu. Dva druga pitanja su ljudska prava kao vodeća načela europske vanjske politike te rusko miješanje u izborni proces. Stoga e, e, ću rado saslušati e, mišljenja naših gosti u tom dokumentu o tome kako oni vide budućnost Europske unije i SAD-a, njihove odnose i misle li da je nedavna najava predsjednika Trumpa da bi se moglo zamisliti da će se SAD vratiti u po Pariškom sporazumu, nudili to nešto nade. No evo sada dajem riječ gospođi ne, ne, oprostite, gospodinu Adamu Šubu. No dobro, prvi govornik e, bit će gospodin Adam Šub, otpravnik poslova pri misiji sjedinjenih država pri Europske uniji. Hvala lijepa. Gospođo e, predsjedavajuća, e, gospođo Matiga, potpredsjednici, E, voditelji e, izaslanstva, gospodi Zafeta, hvala na pozivu i svim drugim gostima. Dobro je ponovo biti ovdje i drago mi je što vam priliku razgovarati o toj temi. Kao što znate, strategija koja je e, iznita u prosincu 2017. pod neformalnim pod naslovom načela realizma E, daje prioritet prema riječima predsjednika Trimpa interese naših građana i štiti naša suverena prava kao nacije E, e, e, naglašava da su SAD sada u opasnom svijetu sa širokim rasponom prijetnji koje su se i pojačale. Kao što je rekao predsjednik u pratećem pismu, ponovo se opredjeljimo za vaše temeljna načela, vrijednosti, građenje gospodarstva i izgradnju trgovinskih odnosa na temelju poštenosti i uzajamnosti. Gledamo strategiju America First, Amerika prva. I to je doista takva e, e, strategija koja slijedi pobjedu ove administracije na izborima. To ne znači da je Amerika sama nikako. E, no, ona gleda u svijet sa bistrim očima, svježim razmišljima, razmišljanjima i ravnotežom snaga koja u prvi plan stavlja SAD i naše saveznike i partnere. U komentaru te strategije predsjednik Trump je primijetio da je SAD sada suočen sa iznimno opasnim svijetom u ovoj strategiji jasno se kaže da živimo u konkurentnom svijetu sa snažnim vojnim, gospodarskim i političkim e, borbama koje se vode diljem svijeta. Jasno se kaže da su Kina i Rusija da često e, izazivaju američke izazove i na neki način globalna ravnoteža snaga e, prebacila se koji puta na štetu američkih interesa. U odgovoru te strategije Amerika će iskoristiti sve elemente strateške, gospodarske, vojne da zaštiti američki narod i ona se temelji na četiri stupnja. Drugo je zaštititi domovinu, drugo zaštititi e, e, napredak američki, treće sačuvati mir kroz snagu i četvrto promicati američki utjecaj. Sada ću govoriti e, malo o nekima koji izravno govore i predlažu prioritetne akcije. E, prvo, zaštita američkog naroda. To je naša temeljna odgovornost, zaštita e, američkih ljudi, domovine, našeg načina života. Tu nema ništa novoga. Želimo osigurati američke granice, braniti od terorističkih napada, posebno u kibernetičkom pro, prostoru. U ovom stupu osim zaštite naših tjelesne sigurnosti Američka će se, e, će se nastojati suočiti sa prijetnjama prije nego dođu do naše granice i štete našem narodu. E, I dalje ćemo modernizirati našu vojnu, vojsku, povećavati troškove na, za vojsku i e, mi ćemo se sada baviti i, i obranom putem projektila na više razina želimo e, otkriti, uništiti e, sredstva koja nam prijete i poduzijati izravne akcije protiv terorista i transnacionalnih kriminalnih organizacija. E, želimo prekinuti spletke koje nam rade teroristi želimo što se tiče kibernetičkog dijela osobito ćemo braniti graditi obranjive državne mreže i primjenjivati e, više, na više razina obranu kako bismo zaštitili naše građane. Drugo je promicanje e, e, američkog napretka. U strategiji se kaže da gospodarska sigurnost jest nacionalna sigurnost, to je jasno priznajemo da je naš napredak temelj naše nacionalne snage što omogućuje da SAD bude najmoćnija vojna snaga na svijetu. Opredjeljeni smo za održavanje transparentnog e, i otvorenog e, globalnog gospodarstva, gradimo gospodarsku snagu kod kuće i tražimo pošten e, uzajaman međunarodni sustav koji slijedi mir i napredak u svijetu sa partnerima i međunarodnim institucijama želimo formirati sustav kako bismo očuvali i promicali poštenu, slobodnu i uzemnu trgovinu. E, mi ćemo e, slijediti ekonomsku strategiju koja e, pomlađuje naše gospodarstvo za američke radnike, za američku proizvodnu bazu, potičemo inovacije, tehnološke napretke, čuvamo zaštitu i postižemo energetsku dominantnost promičemo slobodne, poštene, uzemne trgovičke, odnose, inovaciju, e, želimo zaštititi američku e, bazu želimo privlačiti e, izumitelje, e, ulagače u SAD, e, želimo se boriti protiv nepoštenih trgovačke prakse i korupcije. U našem energetskom dijelu promičemo izvozni kapacitet kako bismo osigurali sigurnost, radit ćemo sa saveznicima i partnerima kako bismo se štitili od globalnih prijetnji. Želimo diversificirati rute i izvore energije i kod kuće i u inozemstvu. Treći stup je očuvanje mira kroz snagu. E, e, mi želimo e, osnažiti i pomladiti naš sustav kako bismo osigurali mir. U strategiji se jasno kaže da Kina i Rusija, Iran i transnacionalne trgovačke organizacije aktivno se natječu protiv sad i naših saveznika i partnera. Kako bi to riješili, SAD će obnoviti naše konkurentske prijednosti i osnažiti našu industrijsku bazu. E, e, uvjerit ćemo naše protivnike da ih možemo i da ih hoćemo pobijediti ako nas napadnu i da ne mogu ostvariti ciljeve korištenjem snage ili drugim oblicima agresije. E, želimo održati e, e, američko nuklearno oružje kako bismo održali održivo odvraćanje u svemiru želimo podržati vojne obavještajne sustave kroz demokratizacije svemira i povećanu aktivnost privatnog sektora. Želimo jačati našu kibernetičku sposobnost e, da e, štitimo e, lažne informacije koje dolaze od protivnika koji mogu ugroziti naše institucije, organizacije koje štite naše društvo. Tu pažljivo gledamo što radi Kina u skupine džihadista i u napore Rusije da utječe na javno mijenje u cijelom svijetu. Isto tako jačamo svoju diplomaciju, koristit ćemo sve alate u novoj do, novo doba strateškoj konkurentnosti e, kako bismo štitili naše interese i one naših saveznika. Četvrti stup zove se promicanje američkog utjecaja od e, kolonija do e, građanskog rata, jačali smo demokraciju i vladavinu prava. Nudimo partnerstvo onima koji dijele naše aspiracije za mir i napredak svojih naroda mi e, imamo e, trajne saveznike i nastojat ćemo to tako i nastaviti. Nastojat ćemo e, promicati američki utjecaj u inozemstvu radi naše sigurnosti i napretka i naših saveznika i partnerstva koji su izvor velike snage za nas sa zajedničkim interesima. Mi smo koalicije, zajednice, demokracija koje slično misle. Po četvrtim stupom modernizirat ćemo naše alate za modernizaciju tako da naša poduzeća mogu nositi napredak u druge zemlje. E, Potičat ćemo države da poboljšaju demokraciju, jačaju vladavinu prava, bore se protiv e, e, korupcije, pojačat ćemo aktivnosti privatnog sektora i jačati jednake mogućnosti potičemo e, kao što jesmo e, partnere i saveznike u svijetu i dalje ćemo poticati e, slabe male zemlje i podržavati saveznike i posebno ćemo pomagati nekim državama kao što je Afganistan. Radit ćemo da postignemo bolje ishode u multilateralnim forumima želimo reformirati MMF, Svjetsku banku i Svjetsku trgovinsku organizaciju. I dalje ćemo promicati e, vrijednosti koje su dugo bile poticaj onima koji se bore za ljudsko dostojanstvo u njihovim društvima, primjena e, vladavine prava, osnaživanje žena, zaštita e, vjerskih manjina, dajemo pozitivne alternative raznim vrstama despotizma. Moram spomenuti kako postoji usporedna strategija e, e, koja se zove nacionalna obrambena strategija e, koju je izdao ministar obrave u siječnju. NDS je kratica a pod naslov je oštrenje američke konkurentnosti i želimo osigurati slobodne otvorene granice koje potiču mir i prosperitet E, želimo e, biti bolji od konkurenata i e, neprijatelja. Što to znači za Europu, za Europsku uniju? Amerika prva ne znači Amerika sama. Mislim da to naglašava, e, e, strategija naglašava e, da je jedna od snaga Amerike to što ima partnere i saveznike. Isto tako naglašava da je jaka i slobodna Europa od vitalne važnosti za SAD kao i stabilnost na obje strane Atlantskog oceana. Vezani smo mi, Europa i Amerika, zajedničkim opredjeljenjem za demokraciju, pojedinačne slobode, e, vladavinu prava. U ovom dokumentu vidi se da surađujemo sa našim europskim saveznicima, da se zajedno borimo kako bismo osigurali naše zajedničke vrijednosti, našu zajedničku viziju. Jasno se kaže u strategiji crno na bijelo da SAD i dalje ostaje opredjeljena za europske saveznike i partnere e, članku 5 e, vašingtonskog sporazuma NATO-a. Očekujemo da saveznici NATO-a pošteno podijele i daju svoj udio u onim područjima e, koje ih najviše pogađaju. U strategiji se ponavlja da saveznici NATO-a moraju povećati trošenje na obranu e, e, na 2%. To su se svi naši saveznici suglasili. Što se tiče Rusije, ona je jedinstveni izazov za nas, za sve naše saveznike i partnere. želi projecirati snagu, ponovo uspoštavati utjecaj preko svojih granica, a mi E, i želi oslabiti europske institucije i e, vlade. E, Rusija i dalje prijeti susjedima, prijeti u energetskom sektoru, nuklearnim oružjem, Kina. I dalje surađujemo sa Kinom, ali Kina želi dobiti stratešku prednost u Europi, a to nas brine. Kao prioritetno djelovanje u strategiji e, SAD e, želi raditi sa Europom da se suoči sa e, ruskim prijetnjama, Sjevernom Korejom i Iranom. U strategiji se opet govori i o velikoj nestabilnosti na Srednjem istoku i Africi. Migracije povećavaju nestabilnost i tenzije u Europi i dalje. srednji istok ne može biti sigurno utočište za za džihadističke teroriste. E, mi e, radimo sa Europskom unijom i bilateralno sa drugim zemljama kako bismo osigurali poštene uzajamne e, trgovinske prakse. tu su i neki naši drugi prioriteti djelovanja s Europi, poticati europsko ulaganje u SAD-u za otvaranje radnih mjesta. to je ogromno, ima ogroman uspjeh E, isto tako želimo e, osigurati energetsku sigurnost za Europu, jačati odvraćanje, obranu, e, povećati sigurnost u području kibernetičke sigurnosti i borbe protiv terorizma i poboljšati kineske trgovinske odnose u Europi. nastojat ćemo tražiti i daljnju suradnju i pridržavanje svih ugovora o kontroli naoružanja E, i e, moramo graditi korake povjerenja u nuklearnom dobu. E, gledajući unaprijed, Mr. tajnik Chelison je rekao da se SAD suočava sa nekonvencionalnim prijetnjama nedržavnih aktera od 21. stoljeću za razliku od toga što se prije reklo. Čuli smo još jedan komentar NSS-a dakle to e, da se o strategiji e, govori o svjetskom vodstvu i odbacivanju izolacionizma. Ako pogledamo e, sastanak na mrhu u srpnju, on će podržati našu suradnju. veselimo se što ćemo ponovo podržati suradnju između Europske unije i SAD-a, isto tako i u području ugovora o kontroli naoružanja. Moramo se suočiti sa prijetnjama iz svakog dijela svijeta koji predstavljaju prijetnju zajedničkoj E, sigurnosti naših društava. Vi znate i mi znamo da moramo surađivati, pa evo tu ću se zaustaviti. Hvala vam na vaše, na vaše pozornosti. Hvala vam je pa gospodine Šuba. Hvala vam što ste s nama podijelili prioritete SAD-a. Isto tako vam zahvaljujem na detaljnoj prezentaciji nacionalna sigurnosna strategija Sjednih američkih država. Sada bih riječ dala gospođi, dao gospođi Editi Hrdi iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Ona je glavna direktorica za Sjevernu i Južnu Ameriku. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, predsjedniče, važni zastupnici Europskog parlamenta, kolege. Velika nam je čast i zadovoljstvo što možemo biti ovdje danas s vama i hvala vam na pozivu na ovu raspravu. Mislim da je ovo vrlo važan trenutak i za naše odnose između Europske unije i SAD-a. Dakle, nakon što je objavljena sigurnosna strategija i nakon što smo dobili objavljenu strategiju prošli tjedan, mislim da je ovo pravi trenutak da krenemo s raspravom, da vidimo kamo želimo ići i što nam je važno u transatlantskim odnosima. Hvala vam na tome što ste predstavili strategiju. Sada je za mene onda malo jednostavnije govoriti i neću se držati svog govora, koncentrat ću se samo na tri točke. Kao prvo da malo objasnim gdje smo, kao drugo da kažem nešto o europskoj globalnoj strategiji naspram eh, ove strategije SAD-a i zatim nekoliko riječi o tome kako vidimo da će gledati budućnost transatlantskih odnosa. Naravno, Adam je to već jako dobro opisao. Imamo porast globalnog terorizma, e, civilni rat u Siriji, e, mnoštvo migranata koji pristižu k nama, koji se kreću kontinentima, neprijateljske države i nedržavne aktere koji pokušavaju doći do nuklearnog, kemijskog, radiološkog, biološkog oružja ili drugog oružja i sve one izazove koji se tiču kibernetičke sigurnosti, imamo hibridno ratovanje na istočnom dijelu Europe, susjedstvo koje je u blizini Europske unije. To se utječe na nas i povećava našu svijest o tome koliko je hitno potrebno nadalje osnažiti suradnju između Europske unije i SAD-a. Suočeni smo s izborom, naravno, između jednog pristupa koji se temelji na konfrontaciji, između jednog razmišljanja o, o transakcijama i između naprednog rada, da radimo na kompromisima i moramo izabrati. Europska unija je rekla što je izabrala. Europska unija je snažan, ujedinjen globalni partner u ovom kontekstu, čvrst partner, partner za sve one koji traže racionalne, konstruktivne, multilateralne e, načine za suradnju u ovom svijetu. Vanjska i sigurnosna politika Europske unije do do kombinaciju meke i tvrde moći. Mislim da je nešto što sada postaje sve atraktivnije ovih dana. Da se sada osvrnem na nacionalnu sigurnosnu strategiju SAD-a i na posljedice toga na globalnu strategiju Europske unije, a mi moramo reagirati na ovo što se događa. Moram reći da tu imamo glavne crte onoga što znači Amerika prva. Što se tiče vanjske sigurnosne politike, a Adam je jasno rekao da to znači da Amerika nije sama. Postoje neke važne razlike, naravno, sa globalnom strategijom Europske unije Glavni tim e, Europske SAD-ove e, e, nacionalne sigurnosne strategije tiče se globalne konkurentnosti, a istodobno se produbljuju partnerstva te se osnažuje i globalni poredak koji se temelji na pravilima kako bi se suočili sa izazovima. To je zapravo u centru europske globalne strategije, a američka nacionalna sigurnosna strategija dovodi do Sigurnost je prije svega iz jednog kuta gledišta vojske, dok je globalna strategija Europske unije nešto gdje se u širem smislu gleda na sigurnost. Dakle, jedan dio jezika iz nacionalne sigurnosti strategije Amerike jasno održava gledišta trenutnog američkog predsjednika. Imamo isto tako i, to moramo reći, jasna, jasan kontinuitet sa bivšim nacionalnim sigurnosnim strategijama. Ono što je za nas sada važno i što nas zabrinjava je to kako će se to se na međunarodne arene što se tiče natjecanja između država. Imamo i Rusiju i Kinu koje imaju sličan pristup. I mislim da je to u kontrastu sa vizijom Europske unije što se tiče globalnog upravljanja za 21. stoljeće i naravno da to direktno izaziva ovaj globalni sustav međunarodnog prava. Nacionalna strategija SAD-a kaže da će Amerika biti prva, ali ne sama. Imamo tu gospodarska pitanja i odgovorno postupanje kako bismo zajamčili sigurnost kako doma, tako i inozemstvu. I dok američka strategija e, se temelji na jednom, tem, na jednom tradicionalnom svačanju sigurnosti, na jakoj obrani. U našoj strategiji govorimo o globalnoj prirodi sigurnosti, kažemo koliko je važno pitanje klimatskih promjena, energetike, obrazovanja, zdravlja, socijalne kohezije, jakih demokracija, uz to da su nam dakle potrebni snažni obrambeni kapaciteti. Ono što je šokantno je to što je američka strategija vrlo usredotočena na samu Ameriku, naspram regionalnih i međunarodnih institucija i naspram uloge koju igra privatni sektor i udruge civilnog društva kada se radi o promicanju sigurnosti, što nalazimo u europskoj globalnoj strategiji. Dakle, postoje razlike, ali te razlike ne bi trebale stajati na putu značajnom zajedničkom temelju zajedničkih perspektiva, zajedničkih prilika i zajedničkih vrijednosti. I moramo biti svjesni toga. Sama ideja načelnog realizma, to je jedan od glavnih e, koncepata koje uvodi ta, ta nova nacionalna sigurnosna strategija SAD-a, neki način je slična onom načelnom e, onom načelu kojeg mi imamo u našoj globalnoj strategiji. Naravno da se tu radi o tome da se društva zadržaju sigurna i da imaju prosperitet. To je američka strategija. Slično tome je i želja da se domaća otpornost pojača. To je vrlo važno. U američkoj nacionalnoj strategiji postoji ta potreba da se osnaži američka otpornost, govori se o pojačanom upravljanju rizikom, kult o kulturi, pripravnosti, o bolje razmjeni informacija. To su i ciljevi za europske strategije. Dakle, vidimo tu i angažman prema međunarodnim financijskim institucijama, to ja nam već spomenuo, i prema jedinim narodima. Slično kao i u europskoj strategiji. I potreba da se one reformiraju. To je vrlo važno i mislim da će to biti jedna od onih platformi gdje ćemo moći zajedno surađivati na vrlo dobar način. No, umjesto da ključni stupovi međunarodnog poredka budu te institucije, na njih se gleda kao više neke forume u kojima se natječemo za moć, za utjecaj e, sa drugim državama. Naglasak na tradicionalnom vojnom odvraćanju to je nešto što stoji u nacionalnoj strategiji gdje se priznaje da se pojavljuju nove prijetnje, imamo kibernetičko hibridno ratovanje, strateško komuniciranje i tako dalje, a kibernetička sigurnost se spomenje kao jedan ključni problem kojeg treba svladati. Imamo i naglasak na nuklearno oružje sa, znači, sa onim aspektom odvraćanja, ali to je nešto što je mnogo teže sada postići nego tijekom hladnog rata. Postoji također i priznanje da postoji potreba za snažnu diplomaciju, za strateško komuniciranje kako bi se smanjilo uplitanje e, trećih strana, posebice od strane Rusije, koja koristi suvezemlje mjere kako bi podrivala vjerodostojnost e, američkog angažmana prema Europi, kako bi podrivala transatlantski savez i, i e, oslabila upravljanje i institucije Europske unije. Imamo i koncept sigurnosti i u tom smislu se na gospodarstvu isto tako gleda kao e, nešto važno za sigurnost i imamo i središnju ulogu e, tehnologije, razvoj inovacija. To je isto tako važno i za Europsku uniju. I to se poklapa sa naglaskom da treba postojati e, gospodarski prosperitet kao vrlo važan element za sigurnost što stoji u našoj strategiji. Na temelju tih koncepata, na temelju ciljeva eh, koji stoje u nacionalnoj strategiji imamo tu ideju načelnog pragmatizma i čini se da je to najbolji način na koji možemo danas eh, surađivati sa Amerikom. Dakle, koje su ključne stavke u transatlantskim odnosima i suradnji. Naravno, transatlantska suradnja i odnosi su dalje vrlo važni za Europu i za Europsku uniju. Mi smo nacionalni partneri, potrebna nam je strateška suradnja. Europska unija je snažna i vjerodostojna kada se radi o pruženju sigurnosti danas na međunarodnoj sceni, te naravno poštuje Sjedinjene američke države e, posebice smo to činili tako što smo ju podržavali sa mekom moći, uključujući izbjegavanje konflikata, te napori da se ponovno izgrade države. Sada sve više je Europska unija sigurnosni obrameni partner Sjedinjenih američkih država. Vidimo da na europskoj razini možemo doseći e, tu razinu da države se mogu na učinkoviti način iskoristiti svoje proračunske proračune. Imamo i operacije iz ZSOP-a koje vidimo da daju doprinose globalnoj sigurnosti, uključujući uz djelovanje Sjednih međudržava. Činjenica da se govori o Europskoj uniji kao partneru u obrambenoj strategiji SAD-a koja je objavljena prije nekoliko dana je dokaz svega ovoga. A suradnja između Europske i NATO saveza isto tako važna ako se želimo obračunati sa sigurnosnim izazovima u 21. stoljeću i to je nesumnjivo tako. I dok je dakle ovo vjerojatno jedan vrlo izazovan trenutak za sve nas, e, dugoročni temelji transatlantskih odnosa su i dalje tu, i dalje su snažni. I visoka predstavnica je to najbolje rekla, možda da je citiram. Transatlantski odnosi su duboko ukorijenjeni. Imamo prijateljstvo e, preko Atlantika između Europske unije i SAD-a i tu nema, nikakvih e, pitanja. Ne možemo pretjerano kada dolazi do privremenih političkih promjena i moramo imati na umu da je taj vezivni element u našim međusobnim odnosima i dalje vrlo snažan. Hvala vam. Hvala, ovo je bio input Europske službe za vanjsko djelovanje. Dvije ključne rečenice su tu bile koje sam zapisao i koje ste danas izrekli. Amerika, Amerika prevali sama i transatlantski odnosi su snažni i tako će i ostati. S ovime na umu sada mogu dati riječ, i to mi je Stevenu Pfeifferu, višem znanstvenom savjetniku u The Brookings Institution. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospodo predsjednici, hvala vam što sam tu na panelu da govorimo o nacionalnoj sigurnosnoj strategiji Trumpove administracije. Ja sam više znanstveni suradnik u Brookings Institution, ali moram reći da e, uh, Brookings nema nikakve, nikakvo kooperativno na to, dakle govorim samo u moje ime. Što bih htio napraviti? Htio bih izniti četiri e, opće e, primjedbe veze uz nacionalnu sigurnosnu strategiju, te onda vidjeti kako se to odnosi na Europu, posebice na to kako postoji prijetnja od Rusije na zapad. Moja prva Primjedba je da nacionalna sigurnosna strategija predstavlja mm, općenito koherentnu viziju što se tiče izazova i mm, e, prijetnji za SAD i da imamo dobre preporuke za to kako s njime postupimo. To je e, više jedan republikanski pristup na probleme s kojima je suočena američka vanjska politika i to nije iznađenje jer je nacrt izradio e, gospodin McMaster, savjetnik za nacionalnu sigurnost i imamo tu naravno i gledišta e, gospodina Medisa, e, ministra obrane ili državnog tajnika Tillersona. Dakle, govori se tu o Amerika prva, ali to ne bi trebalo biti iznenađujuće kada se tu radi o dokumentu koji, se tiče nacionalne sigurnosti. Iako bih ja rekao da su neke od tih e, referencija Amerika prva usmjerene kako na predsjednika, tako i na čitače. E, kao drugo, e, ne samo ova nacionalna sigurnost strategija, već i sve nacionalne sigurnosne strategije govore o tome kako administracija misli pristupiti ključnim vanjskim sigurnosnim izazovima, govori se o jednom svjetskom pregledu i kako odgovoriti na to, ali to možda nije najprecizniji vodič kada se radi o situacijama i strategijama. Ja sam proveo gotovo 27 godina kao američki diplomat bio sam na mnogobrojnim sastancima e, gdje smo govorili o nuklearnim bojnim glavama e, srednjeg dometa u Europi, pa sve do gospodarske reforme u Ukrajini, pa sve do toga kako možemo imati bolji, pozitivni odnos između NATO Saveza i Rusije. Moram vam reći da na svim tim stotinama sastanaka ne mogu se sjetiti niti jednog trenutka gdje bi neki američki službenik e, se zalagao za neki posebni politički pristup E, koji je suprotan sa onima u nacionalnoj sigurnosnoj strategiji. Moja treća primjedba tiče se Donalda Trumpa. Barem meni nije jasno da se on instinktivno slaže sa važnim elementima iz te strategije koja je rezultat njegove administracije. Vraću se na to detaljnije, ali uglavnom u toj strategiji se govori o Rusiji kao državi koja je zauzela e, supanički stav prema zapadu i srednjemačkim državama. To je po mom mišljenju e, dobro stajalište, ali opis u nacionalnoj sigurnosnoj strategiji kada se radi o ruskoj politici i preporuke za odgovor Amerike, te isto tako i pristup e, kojeg su Sjedine američke države zauzele prema protiv nekog godina, čini se da su dosta različite od e, samog gledišta predsjednika Trumpa kada je on govorio o godina o Rusiji. Zbog toga nisam siguran e, nudi li nam ovaj dokument doista uvid u to kako bi predsjednik mogao reagirati u nekim scenarijima ili situacijama. Na kraju krajeva predsjednik jest predsjednik i možemo imati vrlo dobro promišljenu nijansiranu vanjsku politiku koju predsjednik može sa svojom odlukom e, svrgnuti ili čak i sa jednim tweetom može to učiniti. A kod predsjednika Trumpa se radi o jednoj osobi koja vidi nepredvidljivost, nešto što je nepredvidljivo kao nešto što je pozitivno. Ja bih e, rekla da se američkim interes, interese može bolje ispuniti ako imamo tu predvidljivost. Trebali bi imati e, prijatelje, ali trebali bi imali i potencijalne suparnike i svi bi trebali znati što se američke države misle učiniti, a što ne. To je važno kako bismo pružili povjerenje, našim prijateljima i saveznicima, ali jesu tako i kritično kada se radi o odvraćanju suparnika kako ne bi naši suparnici napravili neke potencijalno katastrofalne krive pretpostavke. Zatim četvrto, nacionalna sigurnosna strategija opisuje svijet koji je sve više obilježen političkim, gospodarskim i vojnim natjecanjem između suverenih država i posebice govori o izazovima kojih predstavljaju države poput Rusije, Kine, Sjeverne Koreje i Iran. Uključujući činjenicu da te države pokušavaju promijeniti važne elemente međunarodnog poredka. Po mom mišljenju nacionalna sigurnosna strategija ne daje dovoljno važnosti doprinosu eh, SAD-a i Zapada eh, u tom sigurnosnom poredku. Institucije poput e, Ujednih naroda, specializiranih agencija un NATO Saveza, Europske unije, e, Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi, e, Svjetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka te regionalni trgovinski sporazumi. Te institucije, ako nisu savršene, su na važan način doprinijeli miru, sigurnosti i gospodarskom razvoju, u čemu je Zapad uživao u proteklih 70 godina zadržati takve institucije te ih i osnažiti, to bi bio jedan očit način kako možemo odgovoriti na izazove koje nam predstavljaju države poput eh, Rusije i Kine koje pokušavaju promijeniti trenutni poredak no nacionalna sigurnosna strategija ne naglašava tu činjenicu. Mislim da bi to možda mogao biti jedan pokušaj autora da se njihovo gledište poklapa sa gledištima e, američkog predsjednika, jer je predsjednik rekao da on sumnja u multilateralne trgovinske sporazume, u saveze, u jedine narode. Da sada kažem e, nekoliko posebnih primjedbi kako se e, ovo odnosi na Europu i izazove koje predstavlja Rusija. Nacionalna sigurnosna strategija to je važno, potvrđuje to gledište da je snažna i slobodna Europa u ključnom interesu Sjedinjenih država. Imamo tu jasnu eh, obvezu prema članku 5. NATO saveza i tome da treba osnažiti odvraćanje i eh, obrambene kapacitete na istočnom eh, boku saveza. Govorimo o tome da Rusija pokušava odvojiti Sjedinjene države od partnera, posebice u Europi, da žele oslabiti, želi oslabiti Europsku uniju i NATO savez. Posebice se kaže da Rusija e, pojačava svoju vojsku, da modernizira i svoje nuklearne e, kapacitete, strateške, nestrateške. Govori se o pokušaju Rusije da se uplete u e, interne politike država i da podriva legitimnost demokratskih država, te da se Moskva vidi u stalnom natjecanju sa Zapadom i da pokušava onaj sigurnosni poredak nakon hladnog rata sada koji se razvija u Europi dovesti u pitanje. Nisam siguran slaže li se predsjednik s time. Kada se je nacionalna sigurnosna strategija uvela, onda je partner bio još govorio da hoće partnerske odnose sa Moskvom i strateško partnerstvo s Rusijom. Mnogi koji prate ove razvoje bi htjeli da dođe do bolje suradnje između SAD i Rusije, ali teško je da će se to ostvariti ako ne dođe do promjena u e, ovim problematičnom ponašanju Kremlja, zbog čega smo i došli do te najniže točke u odnosima od hladnog rata. I tu je, mislim, e, ministar Tillerson e, dobro rekao da je glavna prepreka prema pozitivnim odnosu između SAD-a i Rusije e, ruska agresija na Ukrajinu i da je to prepreka da se poboljšaju ti odnosi. Nacionalna sigurnosna strategija e, govori o ključnim e, elementima odgovora SAD-a, govori se o vojnim kapacitetima i stanju pripravnosti, posebice se govori o modernizaciji nuklearnih snaga. To je važno, ali treba znati isto tako da je proračun Pentagona dosta ograničen za to da ispunite ciljeve. Govori se isto tako da imamo svijet koji se sve više natječe eh, i da treba tu eh, izgraditi snažnije diplomatske kapacitete. To je važno jer vidimo da eh, postoji nesigurnost i određena demoralizacija unutar ministarstva što je dosta teško za neke američke diplomate. Treba isto tako reći da je kongres zadnje ljeto potvrdio američku politiku što se tiče toga da ako dođe do nekih promjena u smislu e, politike sankcije protiv Rusije, da će se onda kongres oglasiti. Govori se isto tako o tome da treba snažnije raditi e, protiv e, kibernetičkih informacijskih operacija. Mislim da je vrlo važno da SAD pronađe neki način kako može u kibernetičkom prostoru isto tako na odvraćajući način govoriti prema Rusiji, da ono što smo vidjeli u 2016. godini, da kažemo da će e, to doći na napladu. Ja se bojim evo, toga da Kremlj sada, ako baci pogled na 2016. godinu, da bi mogao doći do zaključka da e, sankcije ipak nisu, e, da, da je to bilo opravdano, da sankcije nisu dovoljno snažne. Mislim da se tu govori o Rusiji u drugim područjima, ali da strategija nije u potpunosti do kraja izrađena. Naime, govori se o tome kako e, se može odgovoriti na te izazove i na te prijetnje, ali ne govori se o jednom sobohvatnom okviru vezano uz to kako postupiti s Rusijom. To se ne odnosi samo na Rusiju. Primjerice, diljem strategije govori se o Sjevernoj Koreji i o tome kako Sjeverna Koreja predstavlja izazov, ali nije jasno kada čitate taj dokument, e, bili trebali e, odgovoriti na odvraćajući način, bili trebali natjerati e, Sjevernu Koreju da odustane od svojih nuklearnih kapaciteta ili bi trebali krenuti u sukob kako bi uklonili te kapacitete. Dakle, teško je pronaći sveobuhvatni okvir i za taj odnos prema Rusiji. Ja mislim da bi tu trebali imati tri elementa. Odvraćanje, vojno rješenje, ali isto tako i borbu u krivenetičkom prostoru. I mislim da bismo trebali biti pripremni isto tako kontaktirati s Rusijom ako imamo e, neke zajedničke interese poput kontrole oružja. Nacionalna sigurnosna strategija kaže da je vrlo važno imati zajednički pristup sa Europom, to je vrlo smisleno. Takva suradnja nije samo potrebna, već će ojačiti i američku diplomaciju te zapadne diplomacije općenito, primjerice suradnja između SAD i Europske unije protivnih godina što se tiče sankcija prema Rusiji je nešto što je bilo vrlo važno nakon uh, ruske agresije na Ukrajinu. Uh, s time smo poslali jednu poruku podrške i zapadne solidarnosti. I dok možemo reći da te mjere nisu odvratile Rusiju da odustane od tog smjera kojeg je zauzela prema Ukrajini, ali ipak mislim da je ipak odvratilo Rusiju da još i agresivnije djeluje po pitanju Ukrajine. Zaključit ću s time što ću reći da nacionalna sigurnosna strategija ima neke manjkavosti, ali dosta dobro opisuje ključne izazove s kojima je Zapad suočen i Sjedinjavačke države te kaže koliko bi bile aktivnosti u smislu odgovora. Naravno, velika, veliko pitanje je to, mislim sad imamo tu strategiju, ali nisam e, siguran je li ta strategija mjerodavna kada se radi o reakciji Trumpa i kada se radi o određenim situacijama i određenim krizama. Hvala vam. E, Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Pajferu i drugim kolegama na izlaganjima i na vašim stalištima kada je riječ o američkoj nacionalnoj sigurnosnoj strategiji. Posebno vam hvala što ste spomenuli nacionalnu obrambenu strategiju, jer je vrlo vjerojatno da ćemo je uključiti u e, svoj program i o njoj dodatno diskutirati. Jer to je nešto što nas doista zanima. Prije nego što sada otvorim opću raspravu, Dopustite mi da pitam gospodina Elera, podpredsjednika, izaslanstva za odnose sa SAD-om da sada uzme riječ. E, hvala gospođo predsjednice. Poprilično je rano, popio sam tek jedan kapućino, pa neću biti previše patetičan, samo vas želim podsjetiti, nakon što sam čuo, do neke mjere kontroverzna pitanja da, su ovdje, da smo ovdje zajedno sa Rusima ili Kinezima, i da raspravljamo o nacionalnoj sigurnosnoj strategiji, imali bismo predstavnike iz think tankova. Akademski članovi u Kini bi također e, imali interesa, dakle, kada je riječ o demokratskom poredku koji je uspostavio SAD nakon e, hladnog rata. Mislim da je važna da i se na to osvrnemo jer je to poprilično nevjerojatno. Što se tiče ovih samih činjenica, nacionalna sigurnosna strategija iz um, vojnog i, i sigurnosnog aspekta tu nema puno novih elemenata. Ali Kada je riječ o odnosima s Europom, tu također nema puno novih elemenata jer eh, ni Europa ni EU neće imati eh, značajne vojne operacije na stranom tlu bez pomoći SAD-a. A to je zapravo dio igre koja se vodi između dvije strane Atlantika. Ono što mene eh, zabrinjava jest Upućivanje, odnosno nedostatak upućivanja na Europu, strategija ne radi dakle poveznicu sa činjenicom da je Europa prosperitetna i stabilna kada je EU prosperitetan i stabilan jer EU čine države članice, a ne institucije, a ni jednom se ne spominje EU kao e, zaseban jedan entitet, subjekt, osim kada se radi o prijetnji e, Rusije, odnosno prijetnji Rusiji, a to je zanimljivo tumačenje e, odnosa EU-a i Rusije. Dakle, administracija ne voli očito takve e, supranacionalne političke oblike jer e, vidi se da i ne podupire neke institucije kao što su Svjetska trgovinska organizacija i UN. I to je doista problematično. Izaslanstvo je bilo u Washingtonu, primili su nas u kongresu i sastali smo se sa e, ministrom za trgovinu i po prvi put e, on je otvoreno propitkivao VTO i čak su ga i članovi kongresa pitali kakva je američka politika, zašto se imenuju novi članovi u sud VTO-a, a to je ključno za funkcioniranje čitavog sustava. I ministar je rekao da je to čista stvar e, transakcije i to dovodi u pitanje vladavinu prava. Ako VTO neće funkcionirati, to neće utjecati samo na SAD, već i na odnos Europe sa Sjevernom Korejom. Na neki način to dovodi u pitanje vladavinu prava, jer ta institucija je bila od ključne važnosti. Upravo su ekonomski ratovi E, izvor velikih sukoba u 19. i 20. stoljeću. Iako institucija poput e, Svjetske trgovinske organizacije postane disfunkcionalna, to nema veze samo s politikom, već i sa sigurnošću, sa povjerenjem u drugim regijama e, da zapadna demokracija može na multilateralan način i miran način riješiti probleme. I to doista, doista zabrinjava. Dakle, moje pitanje je je li sad sve tako? Ako američki ministar u vladi SAD-a o imenovanju sudaca u VTO govori na taj način, onda praktički se sve dovodi u pitanje. I mislim da nam je tu potrebna reakcija i moramo reći da postoji konflikt koji seže puno dublje nego što bi se očekivalo. Hvala. Hvala Elmar Brok, izvjestitelj e, za odnose EU-a i SAD-a. Izvolite, daj vam riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, ja bih govorio na njemačkom jeziku. E, Kada se kaže Amerika prva, da to ne znači Amerika sama, to je zasigurno istina, ali ako svatko kaže moja država prva, onda je svatko sam i zbog toga je to jedna opasna logika, ta logika koja stoji u toj rečenici. A kada gospodin otpravnik poslova, kada je spravom iznio ove četiri točke, onda moramo reći da su to sve točke koje prije svega služe američkim nacionalnim interesima u svim područjima, a u u nijednom području se ne govori primjerice o multilateralizmu, što je spomenuo gospodin Ehler, ne govori se o interesima, o identitetima zapadno, zapadnih civilizacija, što je bio noseći element, jedan ključni element prije. A vidimo isto tako i da tu ne stoji taj jedan novi pojam sigurnosti. Mi znamo danas da sigurnost ne znači samo vojska. Sigurnost je vojno, trgovinsko, razvojno politički povezano isto tako i sa klimatskom politikom i tu vidimo velike oprečnosti. Evo, uzmemo za primjer Afriku. Ako se ne prihvate klimatske promjene, postojanje klimatskih promjena, ako se ništa ne napravi protiv njih, ako se e, pustinja Sahara i dalje nastavi širiti, onda to ima veze sa vanjskom politikom. Ako Amerikanci izvodno smanje svoju razvojnu pomoć Africi za 50%, onda je to povezano sa razvojnom politikom. Pitanje koje se tiče TTIP-a je samo djelomično bilo pitanje koje se ticalo trgovine i e, gospodarstva. To je bilo i pitanje toga da se udruže pacifičke države, da im se da razvojne mogućnosti, Latinska Amerika, Japan, Australija i sve te države koje pripadaju tamo. A sada je zbog razilaženja tog, iz tog sporazuma se stvorio jedan dramatični politički sigurnosni vakum koji se osjeća u toj državi. E, mi sada pokušavamo sa našim trgovačkim pregovorima pomalo ispraviti tu e, situaciju, ali to možemo učiniti samo u određenoj mjeri. 250 milijardi u sporazumu sa Dogonom s Kinom, a istodobno de facto se Peking uključuje kao sigurnosni faktor na području Pacifika. To je dramatično. To znači da Amerikanci napuštaju zajedno s nama tu zamisao da se stvori ta globalna sigurnosna tog sigurnosno tijelo, već tu se radi o natjecanju između Moskve, Pekinga i Washingtona, a mi tu igramo tu ulogu da se dakle saveznike podržavaju, ali ja nisam ništa tu čuo o partnerstvu sa saveznicima. To je jedan potpuno drugačiji pristup. I interna partnerstva se tu isto tako ne podupiru. Mislim da je to sve pretjerano i mislim da ja trenutno kod tog sveobuhvatnog sigurnosnog pojma ne vidim kako ćemo izraditi zajedničku strategiju između Amerike i Europske unije na temelju zajedničkih vrijednosti i interesa. Ja sada sumnjam u to. To je nešto što je bilo sigurno desetljećima, sada ja sumnjam u to. Barem što se tiče postavljanja naglaska. Tu sumnjam u to. I NATO savez je i dalje zadužen za kolektivnu sigurnost u značajnoj mjeri, ali mi trebamo osnažiti NATO savez i e, i istodobno moramo osnažiti naše vlastite kapacitete ako NATO savez dobro ne funkcionira. Hvala vam. Hvala, Claire Moody, potpredsjednica Selja. Hvala lijepa. I ja sam popila malo više kave od kolege jutros, pa <laughs> ću se pridružiti nekim eh, komentarima koje smo već čuli. Kada je riječ o glavnoj temi, toga smo se već dotaknuli, a to je razlika između riječi i dijela. I važnost upravo, u, važnost eh, da se u ovoj areni bude pouzdan i predvidljiv eh, partner dakle, na globalnoj e, pozornici. Mislim da i Kristijan je spominjao e, da, u da sama strategija ne spominje u dovoljnoj mjeri EU i ulogu EU-a na globalnoj pozornici, iako zapravo bi se moglo reći da se pojačava mogućnost EU-a da e, ima aktivnu ulogu na globalnoj, na svjetskoj pozornici. Međutim, riječi koje nam najčešće zapravo e, smetaju su tweetovi, objave na Twitteru. Imamo čitavu strategiju, nacionalnu strategiju, a onda se ujutro pojavi objava na Twitteru, zbog čega zapravo SAD ispada kao nepredvidljivi e, igrač. Drugo, riječ je o poretku koji se temelji na pravilima, a upravo je to sam temelj. Jer e, vidimo da dolazi do e, sve fragmentiranije političke pozicije diljem svijeta i E, imali smo prije mogućnost da se oslonimo na taj poredak koji je dugo, dugo se razvio, dugo evoluirao, ali je na kraju postao stabilan i temelje se na određenim institucijama i pravilima. Dakle, to potkopati, ovo je sad najgori mogući trenutak da se to dogodi, e, da dakle, taj sustav na neki način podrivamo. I to se možda treba učiniti, ali e, zato je potrebna podrška, a ne napad, jer to neće ni malo pomoći ovoj situaciji. Također smo čuli i nešto o State Departmentu i o tome kako se e, nije imenovalo prave osobe i kako je tamo loš e, moral. I to je zapravo najčešće i povezano on najčešće komunicira sa zemljama diljem svijeta, zato je to važno. I dvije specifične zemlje, dva specifična pitanja, spomenuli ste Afganistan. Prošle godine smo vidjeli u Afganistanu cvjetove maka i značajno pogoršanje situacije u Afganistanu. Iako smo, dakle, privremeno je situacija riješena, ali vratit ću se na ono što sam rekla na početku, predvidljivosti i pouzdanosti. Jer svi mi imamo probleme s Iranom, problemi se događaju unutar zemlje zbog e, ljudskih prava i također e, u odnosima s drugim zemljama. Ali ako se sklopi sporazum, onda svi moramo zajedno e, udružiti snage, a ne se jednostavno zasebno povući iz njega. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ koordinatori, koordinatorima. Gospodin Galer se prvi javio za riječ. Da, hvala vam lijepa. Kolega Eler je malo prije rekao na sigurnosnom području nema toliko mnogo novih stvari, to je točno, ali doista ono što je novo je to da se toliko veselimo oko toga da postoji dalje taj angažman prema NATO savezu, da se dakle to treba naglasiti. Isto tako mislim da je točno spomenuti onaj drugi dio, s druge strane mi moramo ispuniti dakle naš dio posla i mislim da Europska unija e, sa aktivacijom PESCO-a ima potencijal sa državama članicama bolje ispuniti te obveze. To je, mislim, jedan važan doprinos. Da prođem nekoliko pojedinačnih tema, vezano za ono što ste rekli o Rusiji, to podržavam. Mislim da je važno da tu ostanemo ujedinjeni i da i dalje nastavimo odašiljati te iste poruke. No molim vas da prenesete i sljedeću poruku. Mi smo ovdje čvrsto opredjeljeni za Idanski nuklearni sporazum i ne vidimo nikakvog povoda da se taj sporazum dovede u pitanje. Moje pitanje je upućeno vama i dobro, <laughs> vi nećete moći odgovoriti na to zato što je to nešto što se tiče osobno predsjednika. Naime, zašto on ignorira Mislim da sada već devet e, uzastopnih e, istraživanja Međunarodne agencije za atomsku energiju e, koja pokazuju da se Iran pridržava obveza i sporazuma. Mislim da politički gledano nije korisno ako ove ostale točke oko kojih se ne svađamo ili oko kojih se žalimo za Iran, dakle imamo balističke rakete, ljudska prava u Iranu, politika prema Jemenu, Sirija, Hezbolah i tako dalje, to su sve vrlo legitimne kritične točke na kojima trebamo raditi, ali to ne bismo trebali pomiješati ili uvjetovati sa ispunjenjem tog sporazuma. Bojim se da bez tog sporazuma, da se ona neće samo e, SAD okrenuti tog sporazuma, već isto tako i tvrdolinijaši iz Irana i onda ćemo srednjoročno doći u situaciju s Iranom kao što ju danas već imamo sa Sjevernom Korejom. Mislim da bismo i nadalje ovdje trebali vršiti pritisak kao europskom naše vlade, trebali bismo intenzivirati naše kontakte sa Washingtonom i eto, bit ću otvoren. Trebali bismo raditi oko predsjednika i s, s onima zatražiti i dalje dijalog koji priznaju i razumiju e, koliko je složen ovaj svijet u kojem živimo. Da smo međusobno ovisni i da je otvorena svjetska trgovina nešto što nam međusobno koristi. Imam jedno posebno bilateralno pitanje, još usmjereno SVD-u, ali isto tako i predstavniku Amerike. Da, molim vas imamo podugačak popis, pa evo samo 30 sekundi, jedno pitanje. Imali smo potpisivanje jednog sporazuma o akviziciji i u nakrsnom e, usluživanju između Europske unije i SAD-a e, iz prosinca 2016. godine. To se tiče naših obveza iz SOP-a. Zanima me je li se dogodilo nešto u Americi po tom pitanju. Dakle, još jednom ponavljam e, jedan poseban sporazum za naše misije za SOP-a. Možete li to komentirati? Hvala vam, gospođo Luzing. Molim vas ograničite svoje javljanje za riječ. Želimo dopustiti i drugim eh, da se jave za riječ. Hvala vam. Govorit ću na, na njemačkom, molim vas stavite slušalice. Da, ja se mogu pridružiti mnogobrojnim eh, zabrinutostima i tome da smo jako zabrinuti, kao što su i to i rekli moji prethodni govornici. Ja imam jedno pitanje upućeno gospođi Hrdi. U kojoj mjeri sada Europska unija dijeli neke osnovne strategije SAD-a. U novoj sigurnosnoj strategiji sam pročitala da Rusija i Kina se tu nazivaju revizionističkim snagama da ih se tako tamo naziva. Što to znači točno? I dijeli li Europska unija isto tako tu procjenu, te na čemu se temelji ta procjena? Već je sada više stuko rečeno da Europska unija, Rusija i Kina se međusobno natječu, a natjecanje i agresija nije jedno te isto uvijek. Dakle, mene zanima na čemu se temelji ta procjena da su to revizionističke sile. I gospodinu Pajferu se tako upućeno jedno pitanje u okviru nacionalne sigurnosne strategije koja je objavljena. Imamo dakle taj e, naglasak koji se mijenja od antiterorističkih operacija ka doista mogućih e, sukoba sa Rusijom i Kinom to se tu jasno reklo, ali istodobno imamo i najavu, evo, evo već sam na kraju, da niste sada rekli ovu rečenicu, onda bih već bila zaključila. Dakle, istodobno se govori o tome kako se u Afganistanu e, namjerava ponovno e, povećati vojna, vojne, vojni arsenali, vojne zalihe. Dakle, što bi to konkretno moglo značiti, koje bi mogle biti konkretne implikacije toga? Hvala. Hvala, gospođo Galero. Hvala, ja ću govoriti švedski. Mislim da će sada doista svi morati staviti slušalice. Ja imam tri pitanja i doista ću pokušati biti kratka. Kao prvo, Radi se o nečemu što nije još spomenuto, što se dogodilo upravo sada na području sjeverne Sirije, dakle napad na Afrin i kako sada Amerika gleda na taj napad. Dakle, vidimo da je to jedan saveznik iz NATO saveza koji e, provodi te napade i kako se u tom smislu onda gleda i na odnose s Rusijom kada se radi o Siriji. Zatim na 23. stranici u nacionalnoj sigurnosnoj strategiji govori nešto o čistom e, razvoju energetskih resursa, dakle na 23. stranici, a onda kasnije se govori o fosilnim gorivima. Nisam dakle dobro shvatila što to znači. Dakle, neće biti nekog razvoja obnovljivih izvora energije. Znate li da mi u EU se sve više prebacujemo E, na društvo koje se ne temelji na fosilnim gorivima i da mislimo da će to biti naša dugoročna strategija. Dakle, zanima me o tome kako vi gledate na to. Zatim kontrola oružja, kontrola nuklearnog oružja. Tu imamo jedan drugi problem, tu e, mislim i na kontrolu drugačijih vrsta oružja, imamo suradnju sa SAD-om, imamo tamo i poduzeća za e, naoružanje, imamo stroge propise o tome što se smije kupovati, što se smije uvoziti. Neke države idu čak i dalje od nas. Evo, moramo se zaključiti da moramo sada vidjeti kako izgleda situacija u onim državama u koje izvozimo to oružje kao vi, kao i mi, prodajemo naoružanje vrlo autoritarnim državama koje onda koriste to oružje za vođenje rata u drugim državama. I brief. Hvala, molim vas da budete što je kraće moguće u svojim izlaganjima i pitanjima. Nemamo mikrofon. O, ispričavam se. Mislim da smo jasno vidjeli što je s nacionalnom e, sigurnosnom strategijom. Ona izgleda jako dobro na papiru, ali kada je usporedimo sa stvarnim događajima, gospodin Pajfer je e, zapravo razbio mit do jedne razine o toj strategiji, onda imamo drugu, e, drugi, drugu sliku o tome. Primjerice Sjeverna Koreja. Prije otprilike mjesec dana E, državni tajnik Rex Tillerson je, ja mislim, u Pekingu rekao, spremni smo razgovarati bilo kada sa Sjevernom Korejom, kada god Sjeverna Koreja želi razgovarati i spremni smo održati prvi sastanak bez nekih preduvjeta. Nekoliko dana poslije e, je naveo nekoliko preduvjeta, uključujući denuklearizaciju. Svi znamo da se to neće dogoditi prije nego što se sa Sjevernom Korejom održe razgovori. Onda se javio gospodin Trump preko Twittera i napisao da Tillerson gubi vrijeme e, pokušavajući razgovarati sa e, Kim Jong-unom. I, dakle, koja je onda strategija SAD-a ako to uopće se može nazvati strategijom? Što se tiče Rusije, e, gospodin Trump je rekao, gospodin vi ste rekli da je Rusija veliki globalni izazov, ali u posljednjih nekoliko mjeseci smo vidjeli da je Rusija uključena na bliskom, sudjeluje, involvirana je na bliskom istoku i posljednji put je to na taj način nastupala 60-ih eh, kada je blisko surađivala u odnosu na Egipat. Dakle, SAD je dopustio, dopustio Rusiji da dođe na Bliski istok i da tamo djeluje na način na koji nije već eh, djelovala 50 godina. I eh, što upućujem komentar gospođi Hrdi, ona je rekla da je EU globalni partner. Molim vas da polako zaključite. Da, dakle, od kad sam postao zastupnik, smatram da će EU projicirati samopouzdanu, samouvjerenu vanjsku politiku i prezentirati vlastitu strategiju za rješavanje konflikata koji na kraju zapravo se tiču nas direktno. Hvala gospodin Lopez Vajkt. Thank you, Madam Chair. Uh, buenos bienvenido. Dobro jutro svima. Mislim da e, govorite španjolski ili ga barem razumijete. da glasam Španjolske. 400 godina smo imali e, mi svoje načelo Španjolska prva, Španjolska na prvom mjestu, a nakon toga e, smo došlo je do propadanja zemlje i bili smo izolirani stotinama godina. E, zatim pridružili smo se Europskoj uniji za razliku od e, Britanaca, ne sad svih Britanaca, ali dakle imamo e, te, ta carstva koja propadaju. Ali Španjolska je shvatila da kada ste član Europske unije, to onda niste na prvom mjestu, niste prvi, ali ste barem među svojim, među jednakima. Dakle, ne znam da nemamo puno vremena, nažalost, i Neću vam postaviti pitanje, ali želim eh, zapravo nešto reći. Mislim da su nam potrebni dobri ambasadori kao vi i potreban nam je eh, američki veleposlanik za institucije Europske unije. Imali smo dva veleposlanika pri EU koji su bili jako dobri. Da Dakle, potreban nam je netko, potrebni su nam dobri glasnici, jer puno je ljudi zabrinuto, e, dolazi do nesporazuma sa američkom administracijom, sa predsjednikom. Dakle, kako ćemo to riješiti, kako ćemo to poboljšati? Neki republikanski predsjednici, jer imamo puno zastupnika iz Istočne Europe koji uvijek nisu živjeli u slobodi, naravno to je također dio prošlosti, ali morate raditi zajedno i sa republikancima i s demokratima. Hvala gospodin Bustinaru. Hvala vam gospođo predsjednice. Adame, veliki je privilegij održati ovakvu raspravu. I to vrlo kratko nakon što je ova strategija e, javno objavljena. Za početak ću reći ono što je očito. Naša zajednička sigurnost Europske unije i SAD-a je povezana na nebrojeno na puno načina, možda to ne želimo ni prihvatiti, ali i naša zajednička sigurnost ima veliki utjecaj na svaki kutak eh, planeta. To je jednostavno činjenica i zato imamo zajedničku odgovornost e, kad je riječ o svjetskoj stabilnosti. Navesti, navešću nekoliko područja u kojima e, je važno da se za sigurnost brinemo na koordiniran način kao i nakon za samita e, NATO-a u Bukurešti. Dakle, imamo europsku obranu. To je velika prilika da ojačamo taj kapacitet za suradnju i koordinaciju naše obrane i sigurnosti. Navešću i borbu protiv terorizma, protiv kibernetičkih i hibridnih prijetnji i također imamo jedno područje koje zahtjeva veliku koordinaciju, a to je Zapadni Balkan. Ispričavam se kolega, ali molim vas da polako zaključite. Imamo i pogoršanje e, situacije i ne smijemo ima jednostrano djelovati, moramo se suzdržati od toga, pogotovo kada je riječ o iranskom nuklearnom e, sporazumu, jer e, takav, tako jednostrano djelovanje slabi naš kapacitet e, kada je riječ o osiguravanju globalne sigurnosti. Hvala lijepa. Ja se zovem Analic, ja sam iz njemačkih socijalnih demokrata, član Atlantskog mosta iz Njemačke. I e, još jedan puta hvala vam lijepa. E, drago nam je što se e, e, na to vidi predviđa kao most, vojni most. A drugo, imam pitanje, sad smo u procesu povećanja europske sigurnosne sposobnosti. To bi moglo biti zanimljivo za SAD, ali uskačen europski e, sustav naoružanja bi moglo značiti da možemo biti dobri partneri. U ovoj e, e, nacionalnoj strategiji sigurnosti ispustili ste ove klimatske promjene. Ja sam upravo bio u Washingtonu, na Capitol Hillu, tamo smo razgovarali o pitanjima sigurnosti i klime. E, e, e, vojska smatra klimatske promjene važnim važnom temom, a možda bi to mogao biti način kako bismo o tome mogli razgovarati, a to je tema koja je važna za mogućnost obranu Dakle, klimatske promjene se mogu smatrati i sigurnosnom prijetnjom, pa se o tome tako može e, razgovarati. I vas moram e, zamoliti e, da, mislila sam da imam dvije minute, dobro, eto, veselim s vašim odgovorima. Gospodin Buhner. Hvala lijepa. Samo kratka primjena. Mislim da je politika SAD-a u pogledu Irana kontraproduktivna predstavlja prijetnju miru jer ako izgubimo te snage u Iranu koje sada žele surađivati izgubit ćemo puno na našoj sigurnosti i e, želim se nadovezati na ono što je rekao gospodin Gala. Postoji način da se zaobiđe izjava predsjednika SAD-a. Europa može trgovati sa Iranom E, tako što će zaobići financijske probleme. E, e, moramo biti optimisti, mislim da je tako nešto moguće. Hvala. Petar Soštevičus, hvala. Hvala lijepa što ste nam izložili vaše stajalište o nacionalnoj strategiji SAD-a. Koliko ja to shvaćam, kao nikada prije treba nas brinuti E, status koncepta liberalnih demokracija. I kad smo čuli da je predsjednik Trump zvao CNN e, lažnim vijestima, što onda trebamo reći o Russia Today? E, dakle, ne trebamo sumnjati da autoritarni režimi žele oslabiti koncept liberalnih demokracija i trebamo razmišljati o našim zajedničkim stajalištima u borbi e, za ljudska prava. U kojoj mjeri je koncept ljudskih prava, u kojoj mjeri održivo prevladava u konceptu e, nacionalne strategije e, SAD-a za cijeli svijet. Tu imamo vrlo malo partnera koji se mogu kupiti zajednički se boriti za to. A drugo što se tiče vaših komentara o suradnji između Europske unije i NATO, do koje mjere ona doprinosi E, cijelokupnoj slici koja se vidi iz Washingtona DC. Hvala. Prije nego dam riječ e, našim e, cijenjenim panelistima, htjela bih isto tako i ja nešto reći o toj temi kao izvjestiteljica o borbi protiv ruskih strateških komunikacija. Želim sve nas podsjetiti na jednu od glavnih svrha, e, glavnih ciljeva e, ruskih strateških komunikacija, a to je to je slabljenje transatlantske e, veze između SAD-a, Europe i drugih zemalja kao što je Kanada. Moramo biti toga svjesni. Moramo pokušati i procjenjivati relevantne strategije i imajući to na umu. E, e, imali smo zajedničku posjetu AFT a u Washingtonu, u Norfolku, u Virginiji, u sjedište nato e, krajem listopada prošle godine. Tamo su se izrazile mnoge zabrinutosti s obje strane. Dakle, i izaslanstvo Europske unije, Europskog parlamenta, a isto tako e, je to učinilo i američko zaslanstvo. Ovdje u ovoj strategiji e, mogu vidjeti pokušaj da se e, približi i da se pokuša iznaći zajednička platforma. Prvo postoje jasna uvjeravanja o funkcioniranju članka 5 Washingtonskog sporazuma to otvoreno govori e, i daje e, odgovor e, na neke zabrinutosti koje su prije bile izražene u Europi. Kao drugo, postoji naravno da su slike Ruse, Rusije svima nama e, bitne, nekim evropskim zemljama više, nekima manje, ali svi se brinimo e, u odnosu na ruske politike i u tom pogledu je politika SAD-a e, od presudne važnosti, a tu je vrlo jasna u nacionalnoj strategiji. Nije to samo nešto što piše na papiru. Neki od nas smo iskusni, dnevno pratimo aktivnosti američke diplomacije i stvarne korake koje poduzimaju SAD. I u tom pogledu SAD predvodi u zaštiti zemalja i društava koji su ugroženi tom ruskom e, e, e, ofenzivnom politikom, neoliberalizmom. I to se događa već više od deset godina, nije to nešto novo. I to ne samo zbog ove agresije na Ukrajinu, neću sad spominjati cijeli niz događaja koji su se i ranije dogodili i koji su bili apsolutno jedan slijedi bilo je potrebno već puno ranije konsolidirati politiku i s naše strane. Energetska sigurnost e, je isto bitna, treba biti e, vrlo realan da, i reći da Ruska federacija vrlo agresivno koristi tu energetsku sigurnost kao, sredstvo borbe e, e, moj regiji u drugima i tu možemo vidjeti e, e, da je američka strategija pokušala se približiti. Drugo, e, Iran. Imali smo jednu šatel diplomaciju ne samo europskih institucija nego i mnogih država članica Europske unije. Pokušalo se uvjeriti SAD o tome koliko je potrebno zadržati JSPOA. E, nažalost, nedavno smo također imali velike prosvjede u Teherenu i drugdje. I sjećam se, i ja se sjećam, dosta sam se e, kritično izražavala na samom početku JSPO-u, ali e, taj sa, nakon što je postignut taj sporazum, e, ta situacija je sasvim drugačija nakon tog zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja. E, dakle, Iren je e, kao zajednička tema između SAD-a i Europe da vidjeli smo vrlo pozitivan e, rezultat našeg posjeta i Iran se pokazao kao takav. Mislim da je e, sigurnosna obremena komponenta i velika veza s tim u strategiji je više nego očigledna kada uzmemo obzir ono što smo E, znali govoriti na svakom sastanku da bez obzira na europsku sigurnosnu strategiju kako smo e, vidjeli 2003. sada smo suočeni sa izazovima i e, na našim istočnim granicama i na južnim E, imamo e, tamo e, vatre gore od od Bangladeša, od Maradeša, dakle, općenito govoreći. Zapravo ta vizija je potrebna. Kada govorimo o Twitter diplomaciji, ja sam vrlo konzervativna, ja ne koristim Twitter. Jer mislim da je to brzi alat, možda prebrz kako bi se e, doista zadržao diplomatske odnose. No, e, u stvari e, to je prvi počeo koristiti predsjednik Obama. Mnogi europski lideri su to vrlo brzo počeli koristiti, a to je mišljenje mene kao vrlo konzervativnog diplomata ne bismo trebali nikoga stigmatizirati ili lijepiti mu neke oznake, no eto sada zahvaljujem svima e, što ste e, govorili i sada ću da će riječ našim panelistima istim redom e, veleposlanik Šap, hvala lijepa, hvala, cijenim e, vaše komentare o ruskim strateškim komunikacijama. Kao što znate, to je nešto što su SAD i Europa se usmjerili na to već nekoliko godina, sve do e, davnih dana Radio Free Europa i Radio Liberty e, gdje smo podirali s druge strane željezne zavise, onda smo imali razdoblje neke vrste relativne slobode, a sada mislim da se vraćamo natrag u situaciju E, koja e, nas je e, doista vratila natrag neke koncepte koje treba ažurirati, trebamo na tome zajedno raditi. Pohvaljujem ES koji rade na strateškim komunikacijama, nedavno su pojačali svoje napare, surađujemo na puno načina. Pokušat ću odgovoriti na neka konkretna pitanja, ali rekao bih i pozdravljam, mislim da svi to radimo, osobito u SAD-u, naglasak na e, dugotrajnoj ulozi e, Washingtonskog e, sporazuma, ali prošlo je puno vremena, vremena su se promijenila, siguran sam da to znate, vremena su se promijenila sa Kinom, Kina ima drugu ulogu sada, nisam specijalist za Kinu, ali mislim da postoji akademski konsenzus da su stvari drugačije, a e, e, e, Rusija sigurno 2014. drugače i naravno vojni odgovor u nacionalnoj strategiji je nešto što je središnje. Možda je to bilo zanemareno, sigurno se slažemo da treba koristiti cijeli niz, cijeli raspon alata, diplomatskih razgovora i tako dalje, ali kao što je Mudi rekao, zapravo se radi o dijelima i svakako imamo dugotrajne tradicije konzultacija, zajedničkog rada no e, e, prije 2014. nikada nije neka zemlja promijenila granice poslije drugog svjetskog rata. Sada smo u drugačijim vremenima i to traži ono što strategije zove jasno i svježe razmišljanje, ažuriranje naših promišljanja, bez obzira da li ih izražavamo na Twitteru ili drugačije. Ja ću očito reći e, da je usmjerenje na vojnu komponentu znači da e, ako naši neprijatelji smatraju da smo slabi, to može dovesti do problema. Evo vidjeli smo Ukrajinu 2014. a sankcije e, e, su sjajan odgovor, prirodan odgovor, ali ne mora vas ovo tijelo podsjećati. vas sigurno isto tako brinu te sankcije kao i naš kongres. No na početku to je išlo polako. E, mislim da je trebalo vremena za jedinstvo, puno konsultacija, a sada smo e, u, trenutku kada e, se te sankcije obnavljaju sa puno manje rasprave ili pitanja, sa puno više jedinstva nego prije i zato su učinkovite. DPRK, Irana, Rusije, Irana i tako dalje. Moram reći, i to sam već prije rekao, iskreno u to vjerujem, Transatlantski odnos i partnerstvo e, ne znači samo odnos između dvije administracije. To je odnos sa više lica koji e, traži pojačane kontakte koje vi imate. Već sam rekao, ali zaista me zadivljuje da čini se da postoji više kontakata puta u Washingtonu i Brasel da to više rade e, kongresmeni i zastupnici u parlamentu svakako na višoj radnoj e, razini. Ja imam veliki popis ljudi koji dolaze svaki tjedan samo e, da bi se konzultirali sa europskim kolegama. Evo, sekretari, tajnik je bio u Parizu, o kemijskom naoružanju, ide u Rim, u Varšavu, kako bi se savjetovao sa puno drugih kolega kako bismo zajedno mogli ići naprijed i zaista mislim da je to u, sve, u našem interesu. Gledajući unatrag, e, svakako pozdravljamo PESCO, e, strategija izrađena u e, prosincu, no politička odluka o PESCO je donesena ali to je samo prvi korak, e, zgrada još nije izgrađena, projekti još nisu započeti, svakako pozdravljamo pozitivni izričaj, pozdravljamo i doprinose e, tom naporu, e, trebaju biti interoperabilni, nadopunjujući i mi se snažno prema tome odnosimo. Što se tiče klimatskih promjena, koje smo e, čuli e, ovdje spomenute. Predsjednik se izrazio o pariškom klimatskom sporazumu, ali to ne znači da nas baš briga za okoliš. Mislim da možemo reći da smo napredovali koje mnogo mjesta u Europi, ako govorimo o hibridnim automobilima, ili novim e, e, oblicima goriva, e, obnovljivim gorivima. Naglasak na čišćim fosilnim gorivima znači zapravo upućivanje na plin. U posljednjih 5 do 10 godina smo to razvili i to je od nas učinilo znatnim proizvođačem plina, već ga izvozimo u Europu, Litvu, Hrvatsku ali mislim da e, e, tu napredujemo. Kada govorimo o energiji, mi podržavamo, SAD podržava energetsku uniju, eto već gotovo deset godina, čvrsto u nju vjerujemo, vjerujemo u diversifikaciju, e, mješavina je svakako na europskim državnim članicama Europske unije, ali e, ne treba se e, oslanjati samo na jednog proizvođača, svi znamo na koga se tu misli. Gospodin Lopez Vajt je otišao, ali e, ne mogu vam ništa reći o novom veleposlaniku. Rado ću odgovoriti na pitanja koje mi možete postaviti. Želim se i privatno s vama sastati i govoriti o temama koje vas zanimaju. Daći ću više detalja odborima o aksi. To je naš e, E, unekrsni e, e, sporazum. Mislim da je to prvi korak u onom što, je, se zaista zadivljujuće. Stvari se mijenjaju. Da ste me pitali je pet ili deset godina ili bilo koga od vas, da li možete zamisliti suradnju između Europske unije i NATO kako vidimo danas, ja bih rekao sasvim sigurno ne. Ali naravno to sad ima smisla i mi surađujemo na nizu različitih područja. E, mi zajedno smo članovi nato i članovi Europske unije i možemo doprinijeti tim novim temama. To su e, jasno nove teme. Kibernetika, Rusija, Kina, istočno partnerstvo, prijetnje koje vidimo e, u tom području sve vrste rasprava, jako je dobro da razgovaramo E, pa onda moramo i sastaviti popise e, nadležnosti gdje možemo ostvarivati zajedničke interese. To je za mene zadivljujuće, to je nevjerojatni e, znak napretka. Imamo nekoliko pitanja isto tako i o o JSP o E, i o drugim predmetima, no, rado ću o tome govoriti, ali na tem predmetima se sada radi. Ja mislim da znate što mi o tome mislimo, jako nas brine uloga Irana. I kada gledate kakve vrste rasprava smo e, nevodno radili sa e, ti kolega, s raznim kolegama. Mislim da smo daleko došli do toga e, da razumijemo s čim smo suočeni u tom dijelu svijeta. Što se tiče dprk e, e, taj predmet se brzo razvija, tu provodimo dijalog, postoje tu kanali između nas i e, DPRKA, Švedska tamo ima Um, Tamo ima veleposlanstvo i misiju. Dakle, mislim da svi težimo istom cilju, e, a to je denuklearizirana DPRK. Mislim da je e, tu važan napredak koji je ostvarila Kina, ali nismo još došli do kraja. Puno je što ga treba učiniti. Ne znam jesam li nešto ispustio. Aha, klima. Klima, e, ta priča o klimi. Mi još uvijek radimo u odborima Pariškog sporazuma. E, svakako to radi privatna industrija. Citirat ću Michaela Bloomberga koji e, o tome govori i koji podržava snažno pariške klimatske sporazume. To neće zaustaviti e, nas e, da radimo na tim e, ciljima, da postavljamo ciljeve. Mi smo ogromno gospodarstvo u nekim državama sporije od drugih, kao i u Europskoj uniji. Stvari se razlikuju. E, imamo nekakve države kao Kalifornija koja ima visoke standarde. Mislim da ćemo ići naprijed po tim temama da idemo od, od e, e, e, prema čišćem plinu, solarnoj energiji, da postoje veliki predvodnici u SAD-u u klimi. Imamo voditelje industrije koji vide da njihovi potržači žele promjene, učinkovitije proizvode i tamo ulažu i tamo ostvaruju napredak. Hvala. Ispričavam se, ali moram vas eh, podsjetiti da ipak eh, smo ograničeni u pogledu vremena. Hvala. Hvala vama, gospođa Hrda. S obzirom da smo ograničeni vremenom i Adam je spomenuo misiju, američku misiju s kojom želimo biti kompatibilni, eh, moj odgovor će biti puno kraći jer je on uglavnom odgovorio na pitanja koje imaju veze s time. Općenito, znate, uvijek kada se administracija promijeni, kada dođe nova administracija, mi moramo vidjeti koji su novi e, koordinatori, e, kako mi trebamo preorijentirati vlastite politike u skladu s time. I doista je važno da surađujemo sa Sjedinjenim američkim državama i to dobro jer znamo da je, to, da je taj odnos od ključne važnosti, bilo da je riječ o sigurnosti, obrani ili drugim pitanjima. Moram reći da kada je riječ o pitanjima sigurnosti, e, suradnja je sada na puno više razini nego prije. Adam je upravo to rekao. Imamo jako puno posjeta, e, jako puno angažmana obje, s obje strane Atlantika, to je nevjerojatno i to je jako dobro za naše odnose. Ne radi se samo o odnosima sa Washingtonom, već i sa drugim dijelovima SAD-a, sa think tankovima, sa istraživačima, e, sa e, poslovnim subjektima i kada je riječ i o sve većoj trgovinskoj e, razmjeni. Kada je riječ o vanjskoj politici, E, slažemo se da jako dobro surađujemo. Kina e, je, naravno to je jedno sporno pitanje trgovinsko, DPKR, Rusija, Ukrajina, Bliski istok, oko tih pitanja se ne slažemo sa SAD-om ili se naša politika razlikuje od američke, e, zatim kad je riječ o iranskom nuklearnom sporazumu i tako dalje. Ali moramo zapravo nekako postići koordinaciju sa SAD-om i vidjeti koje su mogućnosti e, kako, bismo se mi mogli držati vlastitih načela i držati se svoje politike, ako se američka politika razlikuje, ali moramo možda vidjeti e, gdje se mogu stvoriti savezi s drugim dijelovima svijeta, ne nužno sa SAD-om. Ponovit ću da tražimo dakle, nove načine gospodin Lic je to spomenuo. Riječ je o kombinaciji sigurnosti i klime. Tu postoji velika mogućnost suradnje, upravo sada to malo više otkrivamo i možda je to nešto pozitivno. Jer ti novi načini znače novi način razmišljanja, novi pristup odnosu i to uključuje u naš odnos, donosi neke nove teme. Veća suradnja, u pravosuđu i unutarnjim poslovima, razmjena informacija. To je puno, puno e, sada više prisutnije. Kada je riječ o, zatim, kada je riječ o energetici, o energetskim e, pitanjima, to je još jedno područje u koje bismo voljeli se još više angažirati sa SAD-om. Moramo, dakle, pogledati, analizirati sigurnosnu strategiju i realizirati. Moramo pogledati i obrambenu strategiju i reagirati. To je put prema naprijed i dobro je da smo se okupili, da slušamo i vaša mišljenja, jer eh, želim naglasiti da eh, je parlamentarna veza parlamenta i kongresa jako važna, pogotovo u današnje eh, vrijeme, dakle i za odnose SAD-a i EU-a. Hvala vam, veleposlanik Pajfer. Hvala, komentirat ću nekoliko e, stvari. Želim e, komentirati dakle, nacionalnu obrambenu strategiju, to je dobar dokument i za razliku od drugih političkih dokumenata, dokumenata o politikama SAD-a koji žele jako puno toga postići, ova strategija za obranu postavlja neke vrlo e, jasne smjernice. Što se tiče riječi i dijela, ono što čujemo od Washingtona ponekad nas zbunjuje, ali e, želim reći pogledajmo ono što se čini, pogledajmo djela. Primjerice, napokon je predsjednik podržao članak 5 NATO-a. Mislim, ja sam smatrao da je to prekasno napravio, ali ako se bavimo dijelima, onda vidimo da američka vojska ide u Europu temeljem odluke e, u Varšavi 2016. na samitu NATO-a. Također unatoč preporukama i onome i onoga što je e, predsjednik rekao u kampanji, vidimo kontinuitet politike odnosno na Rusiju i Ukrajinu. Ako pitate e, gospodina Kelija, e, on da li se može predsjedniku oduzeti pristup Twitteru, to se neće dogoditi. Što se tiče zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja, taj sporazum je bio dobar kad je riječ o širenju oružja i ne budemo li oprezni, e, SAD bi se mogao izolirati po tom pitanju. Retorika predsjednika je u neku ruku veoma zatvorena, nije se dao previše izlaza, previše mogućnosti, pa se pitam, ne moramo promijeniti e, iranski nuklearni sporazum, ali SAD bi mogao zapravo e, reći da, se, da sporazum treba biti malo jači. Što se tiče Sjeverne Koreje, šteta što od e, državnog tajnika i predsjednika dobivamo različite informacije o e, pregovorima, kako pregovarati sa Sjevernom Korejom. To je zapravo reflektira činjenicu da Washington i dalje odlučuje kako pristupiti Sjevernoj Koreji. I tu se zapravo radi o tome što želi Sjeverna Koreja. Neki smatraju da oni žele nuklearno oružje kako bi odvratili potencijalni američki napad. Drugi, međutim, uključujući američku vladu, smatraju da Sjeverna Koreja želi koristiti, nuklearno oružje kako bi zapravo otjerala Ameriku sa, sjever, e, korejskog poluotoka. A ako u to vjerujete, onda postoje neke druge politike i druge smjernice. Dakle, činjenice se razlikuju i mi pokušavamo i dalje razumjeti što zapravo želi Sjeverna Koreja i kako najbolje odgovoriti na to. I posljednji komentar koji se tiče klime, klimatskih promjena, SAD je pogriješio kada se povukao iz eh, Pariškog sporazuma, ali također eh, pogledajmo što eh, američke lokalne i savezne vlasti čine. Federalna politika je možda takva kakva je, ali mislim da će američki federalizam zapravo omogućiti e, državama da rade ono što one smatraju isprav, ispravnim. Što se tiče klime i sigurnosti i te poveznice, to je ključno pitanje o kojemu treba razmisliti. Međutim, postoji nekoliko institucija u američkoj vladi koje razmišljaju puno dugoročnije od američke vojske. Američka vojska razmišlja o tome što klimatske promjene znače za potencijalne buduće konflikte, e, ali i što znače za buduće američke vojne operacije. Dakle, neki dijelovi američke vlade razmišljaju o klimi na drugačiji način. Hvala vam, poslaniče, Kolege i kolegice, želim zahvaliti svim našim cijenjenim panelistima na jutrošnjem dijelu sastanka na kojemu smo razgovarali o nedavno objavljenoj nacionalnoj sigurnosnoj strategiji SAD-a. Rasprava je bila doista zanimljiva i molim vas da mi se pridružite i da zajedno zaplješćemo našim panelistima. Thank you. Hvala vam, molim vas da ostanete u dvorani jer nas čeka još jedna jako zanimljiva rasprava o sporazumu o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa, odnosno sporazumu INF. Colleagues, please be seated. Kolege, molim vas da zauzmete, zauzmete svoja mjesta jer danas e, nemamo mnogo vremena i moramo početi sa drugim dijelom sastanka. I know it was long and extremely Znam da je rasprava bila dugačka, ali iznimno zanimljiva. Međutim, sada nas čeka podjednako zanimljiva tema kojom ćemo se pozabaviti. Riječ je o izazovu, odnosno o prijetnjama funkcioniranju sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa, odnosno sporazumu INF. Čas mi je e, pozdraviti naše cijenjene paneliste. Imamo posebnog izaslanika Jaceka Blicu, dobro vam je poznat, on je bio s nama već nekoliko puta. On je posebni izaslanik za razoružanje i neširenje oružja u, pri ESVD-u. Zatim je tu s nama, odnosno on je također i načelnik e, odjela za razoružanje, neširenje oružja i kontrolu oružja, SECPOL 1. Zatim s nama je tu direktor William Elbricki iz e, NATO-va centra za kontrolu oružja razoružanje i neširenje oružja za masovno uništenje. E, nisam zapravo ispravnim redoslijedom navela sve ovo, ali nadam se da sam ispravno opisala vaš odjel. I e, posljednji, ali nikako najmanje važan, s nama je dakle ponovno veleposlanik Steven Pfeiffer, viši znanstveni savjetnik iz e, The Brookings Institution iz e, SAD-a. Tema, dakle, sporazum, nuklearni sporazum NF i izazovi koji i izazovi, odnosno pretnje funkcioniranju tog sporazuma. Veleposlanik Bilica, imate riječ. Hvala vam lijep, gospođo Predsjednice, za početak želim čestitati odboru na izvrsnoj prethodnoj raspravi o američkoj sigurnosnoj strategiji. To je bilo doista poučno za nas koji smo slušali tu raspravu. Za početak hvala vam na pozivu na ovaj sastanak. Ova tema je iznimno važna za europsku sigurnost. Doista mi je čast što sam danas u društvu cijenjenih stručnjaka i kolega iz eh, NATO-ovog međunarodnog osoblja u Briselu i iz Brookings Institutiona u Washingtonu. Za početak eh, ću se osvrnuti na tri teme. Prvo eh, ću reći nešto o tome što je ovaj sporazum INF, zatim ću reći nešto o promjenama i prijetnjama ovom sporazumu u njegovih 30 godina postojanja, i zatim nešto o stalištu Europske unije u odnosu na INF i e, spomenut ću i druga blisko povezana pitanja. Prvo neki osnovni podaci. Ovaj sporazum između SAD-a i USSR-a o eliminaciji e, e, raketa dugog dometa i srednjeg dometa, kratkog dometa je potpisan u lipnju u prosincu 1987. stupio je na snagu u lipnju 1988. potpisali su ga predsjednici Reagan i Gorbačov. Obje države su preuzele obvezu da će eliminirati dakle, to nuklearno oružje dometa od 500 do 5,5 tisuća kilometara. Ovo je prvi put da su se te super sile složile smanjiti nuklearno oružje i eliminirati u potpunosti čitavu kategoriju nuklearnog e, oružja te, te su pristale na sveobuhvatne terenske inspekcije kako bi se dokazalo da se pridržavaju sporazuma. SAD i Sovjetski savez uništile su ukupno 2692 e, dva projektila kratkog, srednjeg i e, dugog dometa i to u roku do 1. lipnja 1991. Nakon raspada Sovjetskog saveza, e, Ruska federacija, Bjeloruska, kazahstan i Ukrajina su postale nasljednice e, i pridružile se ovom sporazumu. Zatim je Rusija 2007. predložila dodavanje globalne dimenzije odredbama ovog sporazuma. Drugim riječima, taj bilateralni sporazum je postao multilateralni sporazum. Na konferenciji u Ženevi u veljači 2008. Sergej Lavrov je predstavio dokument pod naslovom Temeljni elementi međunarodnog pravnog sporazuma o eliminaciji e, projektila srednjeg i kratkog dometa i taj sporazum je bio otvoren za međunarodno pristupanje država. E, SAD je neko vrijeme to podržavao, imali smo i druge prijedloge da se diljem svijeta u drugim regijama uspostave slični sporazumi. U 2008. E, je pripremni odbor imao EU izjavu koja je sadržavala sljedeću izjavu. EU pozdravlja e, potvrdu SAD-a i Rusije svoje kontinuirane podrške ovom sporazumu i njihovu zajedničku izjavu na 62. sjednici UN-ove opće skupštine 2007. i prima na znanje prijedlog da se raspravlja o globalnoj eliminaciji e, svih projektila srednjeg i kratkog dometa. EU je također primio znanje prijedlog e, predsjednika Francuske iz ožujka 2008. da se započnu e, pregovori o sporazumu o zabrani e, projektila kratkog i srednjeg dometa. Nažalost, te ideje nisu nikada provedene u praksu. U e, lipnju 2014. SED je po prvi put optužio Rusiju da krši svoje obveze temeljem sporazuma INF-a, odnosno da ne E, posjeduje, proizvodi niti testira e, krstareće projektile e, dometa između 500 i 5,5 tisuća kilometara ili da posjeduje ili proizvode bacače za takve projektile. Naknadne procjene, State Departmenta iz 2015. 16. i 17. su ponovno iznijele te iste optužbe protiv Rusije. Radilo se dakle o testiranju novog ruskog raketnog sustava. 2017 američki dužnosnik je potvrdio da je Rusija rasporedila e, rakete koje su zabranjene temeljem sporazuma te na taj način krši e, zapravo odredbe tog sporazuma. Te optužbe su odbačene i jer Rusija smatra da ona najbolje zna o e, sustavima koje koristi. O tome se raspravljalo i u okviru posebne komisije za verifikaciju e, i tijekom bilateralnih e, kontakata između Rusije i Moskve. 31. sjednica sca je bila u Ženevi u Švicarskoj 12. do 14. prosinca prošle godine. Izaslanstva iz Bjelarusa, Kazahstana, Ruske federacije, SAD i Ukrajine su raspravljale o pitanjima e, koja se tiču pridržavanja obveza temeljem ovog sporazuma. Izjava koja je nakon toga objavljena je sadržavala sljedeću rečenicu. Obilježavanje 30. obljetnice Prilikom obilježavanja 30. obljetnice, delegacije su izrazile stalište da INF i dalje igra ključnu ulogu u postojećem sustavu međunarodne sigurnosti nuklearnog razoružanja i neširenja oružja i da će one nastaviti raditi na tome da se sporazum očuva i e, osnaži stranke tog potpisnika mogu koristiti nacionalna tehnička sredstva da potvrde međusobnu sukladnost sa obvezama sporazuma i e, primjerice SAD i Rusija imaju to na raspolaganju. 8. prosinca prošle godine Trumpova administracija je objavila strategiju e, kojom želi spriječiti, odnosno djelovati protiv, protiv ruskog kršenja sporazuma. O tome će govoriti moji cijenjeni e, panelisti. Što se tiče europskog stajališta, Europska unija je svjesna da sporazum INF e, predstavlja doprinos globalnoj strateškoj stabilnosti, međunarodnom miru i sigurnosti i ispunjenju obveza temeljem članka 6 NPT-a, ali to je značajan doprinos europskoj sigurnosti. To je veliki čimbenik koji osigurava da Europa ostane kontinent na kojemu nema nuklearnog oružja kojeg e, koje, je, je bilo prisutno tijekom hladnog rata. <clears throat> Mi podržavamo očuvanje ovog sporazuma i njegovu kontinuiranu implementaciju. O tome smo govorili bilateralno sa e, zemljama potpisnicama i na brojnim međunarodnim forumima, tijekom opće skupštine UN-a, na konferenciji o razoružanju u Ženevi, na konferencijama o e, ovom sporazumu i tijekom drugih prilika. Naravno ne mogu otkriti detalje bilateralnih dijaloga o neširenju i razoružanju koje sam vodio s Ruskom federacijom i SAD-om i e, zadnja, zadnji takav kontakt bio je ovdje u Briselu u prosincu 2017. Međutim, mogu vas uvjeriti e, da e, mi razgovaramo o INF-u tijekom tih bilateralnih kontakata. Prije dva dana u izjavi EU-a na konferenciji o razoružanju u Ženevi EU je naglasio, citiram, važnost očuvanja sporazuma INF-a i EU je pozvao potpisnice tog sporazuma da se aktivno angažiraju i ostvare dijalog o e, osiguranja, osiguranju potpune sukladnosti. INF je značajan sporazum koji je rezultirao eliminacijom čitave skupine oružja, a to uključuje 3000 nuklearnih i konvencionalnih projektila s europskog kontinenta. To je ključno za našu sigurnost i opipljiv doprinos potpisnica ispunjenju njihovih obveza temeljem članka 6 NPT-a. Kraj citata. do 5. veljače 2018. SAD i Ruska federacija će ispuniti središnje ograničenje za strateško oružje novog sporazuma START Potaknuli smo te stranke da prošire sporazum i dodatno e, smanje svoje arsenale, a to uključuje strateško i nestrateško nuklearno oružje. Također smo potaknuli te dvije zemlje da uključe nestrateško nuklearno oružje u postupke kontrole da dodatno raspravljaju, o izgradnji povjerenja, transparentnosti, aktivnostima dokazivanja i izvješćivanja i da smanje operativnu pripravnost <clears throat> svojeg nuklearnog naružanja na najmanju razinu. Također smo pozvali sve države da poduzmu primjerene praktične mjere kako bi smanjili rizik od slučajnog nuklearnog rata. Evo podsjeća da sve zemlje potpisnice imaju politike koje su u potpunosti sukladne s ovim e, sporazumom i sa ciljem postizanja svijeta bez nuklearnog oružja e, potrebno je ostvariti konkretak napredak prema potpunoj implementaciji članka 6, pogotovo kroz e, kompletno smanjenje globalnih zaliha nuklearnih oružja i uzmeći u obzir posebnu odgovornost država koje imaju najveće zalihe nuklearnog oružja. Mi podržavamo MPT jer je on kamen temeljac globalnog režima e, neširenja nuklearnog oružja. Dakle, imali smo e, dva sastanka i e, države Europske unije su rekle da je ovaj sporazum iznimno važan za Europsku uniju. Naše kolege iz Nizozemske i Poljske predsjedaju dakle, tom, tim konferencijama. I konačno što se tiče balističkih projektila općenito, Razvoj, testiranje i korištenje takvih projektila od strane određenih država je faktor destabilizacije jer doprinosi stvaranju atmosfere nepovjerenja i sumnjičavosti. E, akceleracija takvih programa u sjeveroistočnoj Aziji i na Bliskom istoku zabrinjava zbog balističkih, zbog programa koje provode e, Iran, Sirija i DPRK. Zbog sporazuma kojima se ograničava posjed i razvoj takvog oružja, Europska unija upravo predstavlja jedan od najsnažnijih promicatelja eh, Haškog kodeksa ponašanja protiv širenja e, ovakvog oružja. Time se ne zabranjuje posjedovanje projektila, ali se pokušava spriječiti širenje eh, balističkih projektila i povećati transparentnost u smislu razmjene informacija i notifikacija. Važno je reći da je implementacija, da implementacija tih mjera nije opravdanje za e, programe e, na koje se primjenjuju te mjere. EU već dugo podupire učinkovitu e, implementaciju HAKOKA i financijski i u drugim pogledima. Već u prosincu smo imali odluku vijeća koja je usvojena i koja izražava podršku Imamo neposredne kontaktne točke i tajništvo u Austrijskom ministarstvu vanjskih poslova. Oni, to, e, to će sve doprinje, oni će imati koristi od programa koje e, provodi Fondacion pour la recherche iz Pariza. Gospođo predsjednice, kao što sam spomenuo, e, Poljska trenutno predsjeda ovim tijelom i u svojoj prvoj izjavi pred vijećem UN-a Predsjednik Duda je 18. siječnja ove godine izjavio sljedeće. 15 godina od njegove uspostave Haški kodeks postupanja promiče transparentnost i mjere izgradnje povjerenja. Kao e, zemlja predsjedateljica Poljska želi u potpunosti podržati implementaciju kodeksa i ojačati odnosa u Ujedinjenim narodima, kao što je napisano i u rezoluciji, relevantnoj rezoluciji UN-a. Na kraju želim naglasiti da političke mjere poput Hakoka nisu zamjena za pravno obvezujuću pravno obvezujuće sporazume kao što je sporazum INF koji EU i dalje e, podupire. Hvala vam na pozornosti i na raspolaganju sam vam za moguća dodatna pitanja. Pani ambasadorze, oczywiście odnotowałam rolę Polski. Hvala, hvala lijepa. Primila sam na znanje ovo što ste rekli. Drago mi je e, što imamo toliko puno polskih inicijativa u ovom području, a sada ću e, dati riječ gospodinu Vuljimu Albeku iz e, Netovog centra. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Nadovezat ću se i kao i Jacek i zahvaliti vam što ste me danas pozvali ovdje. Velika mi je čast što sam dio panela sa dobim prijateljima Stevenom i Jacekom. Obojca su ljudi koji doslovno i u prenesenom smislu e, odgovaraju onome odličnim rezultatima ja e, vam neću sada e, jasno reći NATO stajalište, nego e, ću reći kako je NATO mišljenje o ovom ugovoru. Prvo, kakav bio odgovor NATO-a na INF krizu? U siječnju 2014. započela je prva u nitu konzultacija u sjedištu NATO sa saveznicima. Možda ste vidjeli da je glavni tajnik NATO-a dao izjavu u srpnju 2014. gdje se podcrtao ključna uloga INF sporazuma u sigurnosti i zatražilo je da Rusija bilateralno radi sa SAD-om kako bi se u potpuno to poštovalo na samitu u Walesu. Dodali smo stavak 2 komunikaciji NATO-a gdje se tražila Rusija da zadrži održivost sporazuma. Taj se izričaj pojačao na samitu samitu u Varšavi 2016. E, gdje se reklo da razoružanje, neširenje oružja i kontrola oružja i dalje imaju ključnu ulogu za naše ključne ciljeve. E, ako to ne uspijete, ima izravni utjecaj na sigurnost NATO-a, jako je važno da se obveze za razoružavanje, neširenje oružja e, budu poštovane. Saveznici su pozvali Rusiju da očuva e, taj sporazum kroz poštovanje, u istom smislu se taj izričaj koristio kao i u drugim prilikama, onda ste slušali čuli da se sastala posebna komisija za verifikaciju u Ženevi. E, no, vijeće e, izdalo je snažnu izjavu o INF sporazumu. Podcrtao je ključnu važnost tog sporazuma za sigurnost. E, dakle, rado bismo da smo, da, bismo, da smo 30. godišnjicu tog sporazuma slavili boljim u uvjetima, ali e, ne poštovanje tog sporazuma prijeti miru ne samo u Europi nego diljem svijetu. Saveznici su pozvali SAD da izravno rješavaju to sa SAD-om. E, tu je bio novi ruski projektil koji je izazvao zabrinutosti. Istovremeno osiguranje jednoglasnosti e, to da SAD se pridržava svojim, svojih proizvoda. Pozvali smo Rusiju da bilateralno rješava to sa SAD-om i da sudjeluje u radu ove komisije za posebne komisije za verifikaciju. To je jedan od mehanizama za rješavanje e, sporova, već je to bilo tako i 2016. Saveznici e, cijene učinkovitu kontrolu oružja, kolektivnu sigurnost i napore koje poduzimaju SAD za jačanje saveza i za pritisak na Rusiju da djeluje u dobroj vjeri. Dakle, iz svih tih izjava možete vidjeti da NATO ostaje potpuno opredjen za razoružanje i širenje oružja i želimo pozvati Rusiju da potpuno poštuje svoje obveze. U, e, prosincu dao se ja e, signal Rusiji da se pitanje u vezu sa INF-om neće, da ta pitanja neće nestati, da se mora to riješiti zajedno sa SAD-om, E, dakle ovaj e, e, saveznici su rješavali to pitanje već iz 1977. dakle puno prije nego je taj sporazum potpisan saveznici žele surađivati sa SAD-om kako bi ih podržali što je više moguće kao i EU i NATO i dalje snažno podržava sporazum E, o razoružanju i neširanju oružja i kontrolu oružja. Želimo mirno korištenje e, e, nuklearne energije. NATO je dramatično smanjio razvrstavanje nuklearnog oružja u Europi. Mi u NATO bi sada htjeli vidjeti dalje razoružanje, no pitanja, odnosno to što Rusija ne poštuje taj ugovor upravo otežava to razoružanje ali možda se pitate zašto je taj sporazum toliko važan samom NATO-u? Moram se vratiti malo u povijest u 70. godine prošle godine, početkom 70-ih. E, nuklearna trka između SAD-a i Rusije e, imala je dva elementa. Prvo, bile su tisuće e, borbenih oružja koji su mogli bi jako ugroziti situaciju, a istovremeno postojali su ICBM-ovi E, koji su mogli međusobno uništiti domovine Rusiju i SAD. E, srednje dometni projektili nisu se tada smatrali e, jako važnim jer su bili ranjivi na iznenadne napade. Imali su jako puno vremena im je trebalo da stave tekućinu u rakete iz kojih bi onda iz paljivali te projektile sa sigurnošću su mogli e, gađati samo možda kilometar imali su jako velike bojne glave e, e, e, dakle nisu bili smatrani vjerodostojnim oružjem za borbu u ratu jer bi odmah sve to dovelo do razmjene ovog daleko dometnog nuklearnog oružja i to bi uništilo cijeli svijet E, dakle SAD, e, Ujedinja Kraljevina, e, svi su uklonili te srednje domatne projektile su smatrani da nisu vjerodostojni i smatrali su da no Sovjeti su zadržali srednje odometni sustav, ali ni to se nije smatralo vrlo vjerodostojnim oružjem pola, e, to su, bili, e, to su bile spore, e, netočne bojevne glave i e, smatralo se da zapravo i nisu potrebni ti srednjodometni dometni projektili. Sredinom 70. Sovjeti su dosegli SAD po broju oružja i uveli su novi sustav SS-20 srednjoročnog dometa u Europi i Aziji. Oni to zovu Pioneer E, SS20 imali su domet od 20 km, imali su tvrdo gorivo, jako su bili točni i imali su više bojnih glava. S obzirom na snažniju sposobnost Sovjeta da e, e, pokrenu taj nuklearni napad iznenada, SS-20 je erodirao ovu ideju da je NATO imao vjerodostojno nuklearno oružje koje može vjerodostojno odvraćati e, e, i NATO sada više nije imao e, mogućnost da se tu dobro osloni na saveznike kao što je to bilo prije i to je potpuno E, dakle sada bi e, sovjeti su sada mogli iznenada napasti e, NATO, oslijepiti ga, uništiti njegov zapovjedni lanac i to je dovelo do vrlo opasne situacije i ta prijetnja je zaista uništila tu ideju da NATO ima sustav vjerodostojnog odvraćanja. I sada su svi u Europi odjedanputa puta e, bili, e, e, uzbunili se, morali su odgovoriti na sovjetski napad u sekundama i postojao je velike, velika opasnost da će taj napad odmah postati nuklearan i nije bilo tu nekakvih upozorujućih znakova, recimo da se miču nekakve velike konvencionalne trupe i e, to je bio dio e, sovjetske kampanje. Htjeli su e, odvojiti Europu od Sjeverne Amerike. Oni su prijetili nuklearnim napadima protiv NATO ciljeva i rekli da to ne bi ubilo puno civila i rekli su SAD-u ako vi pokušate protunapad, mi ćemo nuklearnim e, projektilima napasti vas, pa nemojte se sad vi onda uopće u to miješati i to bi omogućilo Sovjetima da okupiraju Europu, e, unište NATO i počine Europu. Dakle, odgovor NATO u to vrijeme bilo je tako što smo e, osnovali jednu novu grupu na visokoj razini za nuklearno planiranje i prvi zadatak je bilo što će sad napraviti sa tim sovjetskim srednje dometnim projektilima projektilima i dala je ta grupa jednu preporuku e, u prosincu sedamdeset 79. E, dvotračna odluka. Prvo, e, trebalo je uvesti novi sustav u Europu sa nuklearnim sposobnostima, a drugo trebalo je pokušati osmisliti jedan pristup za razoružanje kako bi se uklonila ta prijetnja. Imali smo jednu posebnu savjetodavnu skupinu u NATO da vidimo E, da informiramo saveznike o bilateralnim pregovorima između e, e, SAD-a i Rusije, SDG je bila ta grupa, jer Ovaj sporazum se smatra toliko ključan za NATO, za saveznike, da su saveznici morali pristati na taj sporazum. Prvi, prvo pitanje koje su Sovjeti postavljali bilo je jesu li, je li NATO, koji su postavljali Amerikancima, je li NATO, jesu li saveznici pristali e, e, na taj sporazum, e, da na njihovom tlu budu ti projektili i na pristup razožuranja. E, dakle, to je omogućalo SAD-u da uspješno pregovara o tom sporazumu i NATO-vi saveznici sudjelovali su u svakom koraku na tom putu. E, no, hoću reći da su ti pregovori bili izuzetno složeni E, tu su bili inspekcijski timovi koji su išli e, prvi puta e, uopće da su inspekcijski timovi išli u nuklearna postrojenja da vide koliko ih ima, koje vrsti projektila su tamo, tamo su bile inspekcije koje su se kratkoročno najavljivale, tako da budemo sigurni da nema varanja, da se nešto novo nije sagradilo i da budemo sigurni da su se zatvarala ta postrojenja, da se više ne radi i da se isto tako prati e, da se e, e, ne proizvodi u nekim drugim zemljama takvo oružje koje je bilo zabranjeno tim sporazumom. Ta posebna skupina je završila kada su sve inspekcije 2001. bile gotove. Održan je sastanak 2001 a zadnji 2016. Gdje smo sada danas? Sve što sam rekao vrlo je slično prijetnji s kojim smo sada suočeni. Imamo novi ruski sustav projektila SS e, se e, e, da tako kažem kako ga zove NATO, to sad taj sustav radi upravo ono što je bilo i prije. To je srednjoročni sustav, povećava prijetnju NATO-ovoj kontroli, opskrbi, ima sposobnost E, odvratiti, e, dakle e, ugrožava našu sposobnost odvratiti i braniti se protiv napada. Nadam se da je ovaj, ova kroz povijest vam objasnila zašto nam je važan taj sporazum. On nije važan sam po sebi. Mi želimo ne samo ukloniti određen oružje, nego sve te probleme. Dakle, mi ne želimo da svaki e, nesporazum odmah postane nuklearni rat. E, ovaj sporazum je uveo jednu vrstu stabilnosti koja je olakšala kraj hladnog rata. Nadam se da zato shvaćate zašto saveznici su i dalje usmjereni na taj sporazum i dalje pozivaju Rusiju da ga poštuje. To je od ključne važnosti za sigurnost sad Rusije, Europu i za globalnu sigurnost. Eto, zaustavit ću se. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Ovo je fascinantan prikaz nedavne povijesti. Nadam se da ćemo zaprimiti neke bilješke od vas, dakle napismeno, da to možemo podijeliti zastupnicima. Hvala vam. Dakle, naravno, bit će nam dobrodošli svi dokumenti koji imate. Sada ću dati riječ Slivanom Pajferu iz The Brookings Institutiona. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Vrlo mi je drago što sam ovdje sa Jacekom i sa Vilijom kako bih govorio o nuklearnom, o e, sporazumu INF-a. E, tu sam kao e, znanstveni suradnik koji nije stalni pri, pri Brookings Institutionu i kažem da samo govorim u svoje ime, a ne o ime Brookings Institution. Ono što bih napravio u ovom mom vremenu je govoriti o budućnosti sporazuma NF-a, uključujući odgovor vlade Amerike na kršenje eh, od strane Rusije, što smo vidjeli prije nekoliko mjeseci, i eh, o mogućim implikacijama eh, propasti tog sporazuma, što se bojim da je doista moguće. Od 2013. godine se jako govori o kršenju od strane Rusije. Vidimo da se testiraju i razmještaju um, GLCM projektili pod oznakom 9M729. E, uh, prošle godine, kada je održan javni panel o tome, zaprimili smo američku vladu oko toga kako misle odgovoriti na taj slučaj kršenja od strane Rusije. U tom dokumentu se govori da će administracija Trumpa dalje ostati opredjeljena eh, što se tiče poštivanja tog sporazuma, ali kaže se tako da, eh, eh, da administracija Amerike smatra da je ta situacija neodrživa jer se američka strana prežava sporazuma, a ruska strana ne. Zatim e, su rekli da će postojati integrirana strategija sa tri koraka kako bi se obračunali s time. Kao prvo diplomatska rješenja da se zadrži sporazum, uključujući i e, to da se uputi molba posebnom odboru za verifikaciju provođenja sporazuma koje je zaduženo za takva pitanja. Drugi odgovor je bio vojni odgovor, posebice to da se krene sa razvojem e, i sa istraživanjem na projektilima srednjeg dometa na američkom tlu, a američki kongres je ustupio do 58 milijuna dolara upravo za razvoj jednog takvog e, projektila GLCM srednjeg dometa. E, sporazum je nefa dopušta istraživanje i razvoj dokle god e, se ne vrše testiranje u letu. A Amerika je rekla da ako se Rusija vrati i bude sukladna sporazumu, da će onda oni prekinuti istraživanje i razvoj tih projektila. Treći odgovor je bio gospodarski odgovor u smislu da su se preuzele gospodarske mjere protiv onih ruskih subjekata koje su bile uključene u razvoj i proizvodnju projektila 9M729. I posebna komisija za verifikaciju se sastava od 12. do 14. prosinca nije došlo nekog napretka na tom sporazumu što se tiče sukladnosti. 20. prosinca je američka vlada odlučila da će nametnuti sankcije na dva ruska objekta, Novator Design Bureau i na Titan Central Design Bureau koji su sudjelovali u izradi ovog projektila. Što više protiv nekoliko tjedana imamo i e, nuklearno pozicioniranje koje se očekuje rano u veljači. u tom dokumentu se govori o tome da e, će se dodati u američki inventori e, jedna nuklearna krstajuća raketa lansirana s mora. E, imali smo već takve projektile. Oni su povučeni e, ranih 90-ih iz arsenala nakon završetka hladnog rata i sada je Obama, Obama administracija odlučila vratiti, odlučila povući te bojne glave koje su bile u skladištenju, ali sada u ovom nuklearnom pozicioniranju se kaže da u slučaju da Rusija dalje krši sporazum da bi Amerika mogla promijeniti svoju odluku što se tiče tih projektila. Da kažem nešto o američkom pristupu. Kao prvo ja se u potpunosti slažem sa diplomatskim i gospodarskim e, mjerama e, koji su sadržani u tom pristupu. E, slažem se s time da trebamo vojne protumjere. Čini mi se da Rusija neće promisliti o tome da krši taj sporazum, osim ako ne vidi da će platiti neku cijenu za to. No, rekavši to, nisam baš siguran koliko je taj put kojeg je američka vlada najavila mudar. Kada bi se američke države u istinu eh, razmjestile u Europu eh, neku balističku ili neki balistički ili projektil eh, srednjih dometa koji sam se tla, to bi onda promijenilo kalkulaciju u Moskvi. Imali smo sličan slučaj ranih 1980-ih E, unatoč otporu javnosti. To je bilo vrlo značajno kada se radi o promjeni sovjetskog pristupa i kada se radi o tome da je i došlo upravo e, do ovog sporazuma INF-a. No, unatoč tome imam i nekoliko pitanja o ovom najavljenom pristupu. Kao prvo, rano istraživanje i razvoj nije možda toliko skupo, ali ako govorite o ozbiljnom programu razvoja i o proizvodnji E, projektiva koji su zadnjeg dometa i nasiraju se sa tla, onda već to iznosi nekoliko milijardi dolara. U trenutku kada e, imamo mnoge prioritete za e, obrambeni proračun SAD-a. Kao drugo, ova ruska prijetnja se događa sada, te, ti projektili se zmještaju sada, a odgovor na to bi sa američke strane trajao godinama, možda 3, 5, 7 godina. Isto tako kao treće, e, jedan takav projektil će zabrinjavati Mosku samo ako doista može dostići ruski teritorij, što znači da bi ta, e, taj projektil se trebao biti e, smješten u nekakvoj, nekoj zemlji NATO saveza ili u Japanu ili Južnoj Koreji. Ja sam radio već na istraživanju razmještanja i na istraživanju razvoja i uspjeli smo u tome da postignemo sporazum. I mislim da nitko koji je prošao tu iskustvo ne bi htio proći još jednom kroz to isto. To je eh, bio vrlo veliki izazov za savez. I stoga se pitam hoće li to Rusija shvatiti kao doista nešto što ih zabrinjava i hoće li promijeniti svoje kalkulacije. Isto tako nisam siguran da nove uh, rakete koje se nasiraju sa mora mogu promijeniti stav Rusije. Jer tu se radi samo o tome da Rusija ponovno je u skladu sa sporazumom. Tu se radi općenito o proširenju nuklearnog arsenala Sjedinjenih država i um, odgovor na druge destabilizirajuće aktivnosti. No evo, ja smatram da ipak treba postojati vojni odgovor. I u proteklih 8 do 10 mjeseci se govorilo o tome da se treba više američkih stražih uh, raketa s konvencionalnim oružjem koje se lansiraju sa tla ili sa mora razmjestiti u Europu. Primjerice imamo um, projektile JASSM e, koje bi se mogle smjestiti u zračnu bazu Fairford, mogli bismo više ratnih brodova američke mornarice razmjestiti e, u europske vode, primjerice imamo podmornicu Florida, to je e, podmornica sa balističkim projektilom koji može, koja može na sebi imati do 154 um, SLCM-ova sa konvencionalnim oružjem. Ja mislim da bismo trebali ići u Norbešku i Sjeverno more kako bismo Rusiji pokazali da se mogu razmjestiti eh, vojni kapaciteti kao, kao protumjera. Prvi cilj bi bio taj da se pokušava vratiti Moskvu eh, u to područje sukladnosti sa sporazum, a drugi cilj bi bio taj da se pobrinemo da ne dođe do naoružanja zbog ovog Rusije sa postojećim kapacitetima bi ovo bilo jeftinije, brže i najvjerojatnije bi bilo i prihvatljivije za NATO savez nego da se krene tim putem e, novog razvoja projektila. A isto tako to bi se onda sve mogli povratiti ako se Rusija e, ponovno bude ponašala sukladno sporazumu. Da kažem još nešto o odgovoru prije nego što kažem nešto što bi se moglo dogoditi ako propadne taj sporazum kao Amerikanac. Šokira me, ako tako mogu reći, šutnja europskih vlada e, na visokoj razini što se tiče tog kršenja u strane Rusije. 9M729 ne može doprijeti do ruskog teritorija. Osim ako ju Rusi ne razmijeste negdje kod Barangovog mora, gdje nikada do sada nisu stavljali projektile, onda bi možda te projektile mogli doći do Aljaske ali to je projektili koje su Rusi izradili, e, testirali i koji su izgradili kako bi napali mete u Europi i Aziji. Iako je NATO savez dao neke izjave, mislim da nikad nisu govorili o ruskom kršenju sporazuma, mislim da to nikad nisu tako rekli i mislim da je Europa dala neke izjave, ali ja nisam vidio nikakav dokaz da su viši europski vođe u bilateralnoj komunikaciji sa predsjednikom Putinom spomenuli to pitanje. Nisam vidio dokaze da su europske vlade spomenuli to pitanje u javnosti izvan na, dokumenta NATO Saveza i Europske unije i mislim da je to pogreška ako se uruši sporazum INF-a, što čega se pribojavamo, onda će akademičari poput mene reći da je Europa svojim e, svojom šutnjom dovela do toga. Ta šutnja mm, šalje lošu poruku Moskvi, kaže da mm, Europu ne brine postojanje tog projektila, niti činjenica da Rusija krši sporazum. Europa će propustiti priliku, europske vođe će propustiti priliku da izvrše dodatni politički diplomatski pritisak na Rusiju, što bi moglo dovesti kod njih do promjene kalkulacije. Do, e, sada se tu radilo o jednom pitanju vezanom uz sporazum sa Sjedinjeničkim državom. Vidimo da je odnos između te dvije strane sada na najnižoj točki ikada i mislim da bi se na Putina moglo djelovati kada bi vođe iz Švedske, Mađarske, Japana, e, Južne Koreje i drugih država, kada bi one reagirale na to. Isto tako Mislim da se ovim odašilje loša poruka Washingtonu. Jer u Washingtonu postoje neki, posebno u Capitol Hillu, koji kažu da bi se Amerika sad trebala povući iz sporazuma. To bi bila greška. Ali ako europske vođe ne prosvjeduju protiv ruskog kršenja sporazuma, onda nisam siguran mogu li očekivati da će u Washingtonu se netko obzirno baviti e, s time da se sačuva taj sporazum. Kao što sam rekla, ja se bojim da će se sporazum o INF-u e, urušiti i to bi dovelo do jako ozbiljnih negativnih sigurnosnih posljedica za Europu, se države, Aziju i samo Rusiju. Kao prvo, kraj tog sporazuma bi značilo da rusko vojska može otvoreno razmještati projektile 9M729 bez ikakvih ograničenja. I u tim okolnostima Rusija bi mogla čak i razmisliti o tome da oživi e, SS-20 i da ima još i neki jači projektil to bi e, još jače podrivalo sigurnu situaciju u Europi i Aziji. Ako isto tako Pentagon nastavi s time da razvije e, projektil koji se lansira sa tla, sa konvencionalnim oružjem i koji se ne dometa, to bi onda još i dovelo do danjih posljedica. Ali osim sporazuma unf a bojim se da će to e, uvesti u obzir, uvesti u pitanje i novi strateški dogovor o smanjenju oružja iz 2010. godine koji se naziva New Start koji će za dva tjedna 5. veljače stupiti u potpis snagu. Trenutno e, se Amerika pridržava tog sporazuma i tih ograničenja i očekuje se da će isto učiniti Rusija. Taj će sporazum istječi u veljači 2021. godine, ali se može produžiti na pet godina, a da se ne mora e, ga vratiti u Senat na ratifikaciju. Mislim da je taj sporazum New Start veliki doprinos e, za rusku, američku i europsku sigurnost, ali ako ne postoji sporazum o ENF-u ili ako je sporazum o ENF-u na snazi, ali, ako postoje ozbiljne dvojbe oko toga ili Rusija sukladna s tim sporazumom, onda se bojim da se neće htjeti produžiti sporazum New Start. A već u kongresu prošle godine su e, neki iz redova republikanaca u Senatu pokušali E, iznijeti prijedloge s čime bi administraciju spriječili od toga da se iskoristi financijska sredstva za produljenje novog e, starta, osim ako Rusija ne ostane potpuno se sukladna sa e, sporazumom. To, taj pokušaj je za sad propao, ali vjerujem da ćemo i u budućnosti vidjeti slične pokušaje. Ako se uruši sporazum u nefu u i ako ovaj sporazum New Start se ne produlji, onda ćemo od 2021. godine prvi put u eh, zadnjih 45 godina imati situaciju da neće biti nikakvih eh, pravnih dokumenata koji ograničavaju vojne kapacitete Rusije i SAD-a. To će eh, imati ozbiljne posljedice. Kao prvo kraj tog sporazuma New Start znači da se neće razmenjivati podaci, da neće biti notifikacija, da neće biti inspekcija do kojih sada dolazi, do, zahvaljujući kojih dolazimo do velikog broja informacija. I američka vlada bi trebala desetke milijardi e, dolara posvetiti tome da replicira to u svojim nacionalnim okvirima. Isto tako, najvjerojatnije će obje strane onda polaziti od e, pretpostavka koji se temelji na najgorem slučaju, što znači da bi mogli e, tako utjecati na Eh, odluke o tome kako razvijaju svoje strateške snage. Eh, ja se nadam da neće doći do odmah do eh, velikog povećanja izvan razina New Starta, ali vidimo da Američka strana trenutno ima balističke projektile, ali sa manje bojnih glava nego što oni mogu eh, ih nositi. Čini se da Rusija radi trenutno sličnu stvar, ali ako propadne taj sporazum, onda to ograničenja više neće biti. Kako bi se to onda odrazilo i na sustav eh, sporazuma o INF-u? Naime, Sjedinjene države i Rusija kontroliraju zajedno 90% svjetskog nuklearnog oružja, dakle ako oni više ne smanjuju to oružje, ako više nema nikakve ograničenja, kako onda mogu tražiti od trećih država da ne nabavljaju nuklearno oružje ili da smanjuju svoje nuklearno oružje. Posebice me zabrinjava isto tako i reakcija Kine. Kina je u proteklih 25 godina, 30 godina dosta skromnim tempom Eh, izgrađivala svoje nuklearne snage, ali Kinezi su donosili tu odluku u tom kontekstu gdje su Amerika i Rusija imali ograničenu mogućnost razvijanja nuklearnog oružja. Ako taj sporazum propadne, što će Kinezi učiniti? Stoga mislim da se krećemo prema jednom svijetu koji će biti manje predvidljiv, manje siguran, manje stabilan. Ja se nadam da će strane pronaći načina da sačuvaju sporazum o INF-u. Treba politička volja, eh, to je onda moguće i svakako vrijedi to učiniti. Možda da sačuvam neke komentare za raspravu vezano uz to e, što se može napraviti kako bi se sačuvao sporazum i Rusija može isto tako napraviti e, napraviti neke korake. Mislim da je Rusija tri puta optužila Ameriku da krši sporazum i jedan slučaj je ozbiljan i mislim da postoji način da se riješi ta situacija. Ukoliko, ukoliko ima političke volje, nadam se da će toga i biti. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Alberku. Hvala, cijenima ono što ste rekli, jer ja sam spomenuo licemjerje europskog stajališta i spravom ste spomenuli da šefovi država, čelnici država nisu spomenuli da u protekle jedne to jednu ili dvije godine. Međutim, u kontekstu NATO-a smo praktički izgubili godinu dana jer smo se međusobno morali uvjeravati da doista zajednički cijenimo NATO i na posljednjem e, samitu NATO-a smo zapravo rekli držat ćemo se e, NATO-a i to je jedini ishod tog samita. Kada pročitam e, zapisnik koji je objavljen. On se pomno objavljuje i nije bilo nikakvog e, spomena od američke strane. američka strana nije spominjala sporazum INF. E, I I tako je više od godinu dana. Dakle, to je zapravo i jedna i druga strana su izgubile tu tih godinu dana. I s njemačkog stajališta ja sam e, u svojem političkom životu, dakle, se bavio tom temom Ono što je važno razumjeti jest da postoji duboka frustracija i veliko pitanje, jer ako su rusko-američki odnosi zapravo oblik nekakve razmjene transakcije između dva velika čovjeka i nema multilateralnog e, konteksta onda čak niti glas SAD-a ne bi došao do e, saveznika i podsjetio ih na njihove obveze i natjerao ih da pokažu predanost da pristanu stacionirati projektile u Europi u slučaju da Rusija u potpunosti napusti INF. Dakle, politički, političko okruženje nije spremno za takve reakcije. Ja, dakle, nove države članice preuzimaju teret sankcija protiv Rusije <clears throat> i to zapravo šteti istočno njemačkom gospodarstvu. I ljudi često e, kažu da se čini da nato kontekst ili multilateralni kontekst nema ključnu ulogu, već se radi o igri između dva velika moćna predsjednika o čistoj transakcijskom odnosu i teško je široj javnosti objasniti taj kompleksan e, važnost multilateralnih sporazuma koji su koji e, kompleksni i da zapravo se, se sve svodi na dogovor između dva velika predsjednika i oni su poput dva biznismena koji međusobno rješavaju e, probleme. Dakle, savršteno ste u pravu, ali kada se radi o javnoj percepciji, mi smo napravili kaos, jer to nismo spomenuli politički, to nije bio dio transatlantske reakcije. Godinu dana smo izgubili jer smo se međusobno uvjeravali u e, zapravo smiješne stvari i Rusi upravo e, gledaju, bave se time kakva je javna percepcija u europskom dijelu NATO-a i mi smo izgubili na vremenu. S druge strane moramo reagirati i ja ću i uputiti pitanje komisiji i gospođi Mogherini, jer smo zapravo pocijenili da to mora biti dio javne rasprave na Baltiku, čak i u Pojskoj u kojoj bi e, se zabrinuto percipiralo ono što radi Rusija i NF nikada nije postao dio šire percepcije, već samo se općenito, ljudi su zabrinuti zbog onoga što Putin radi, ali ne i e, specifično kada je riječ o tome što se događa na granicama. Jer smo tu javnu percepciju prepustili abstraktnoj e, razini gdje vidimo da se događa neka transakcija između velikih tijela, velikih neprijatelja, velikih osobnosti, da će oni riješiti stvari. I zanemarujemo važnost i e, kompleksnost mehanizama multilateralnih e, sporazuma. I'll comment on uh, this later on on Polish. Hvala, poslije ću komentirati nešto o e, poljskoj percepciji sporazuma INF. A sada e, dajem riječ gospodinu Galeru. Oprostite, prije toga e, gospođa Ja, ich mich jetzt auch gerade erst... E, da, ja sam se tek sada javila za riječ. Moje prvo pitanje upućeno je gospodinu Pajferu. Vaše izlaganje sam dobro shvatila, ali nije mi baš e, u potpunosti jasno. Primjerice, kada ste rekli da je 2017. godine i to se čulo i u Njemačkoj da je u NATO savezu e, bio jedan opcijski papir gdje se govorilo o jednoj novoj kategoriji raketa i projektila i gdje se govorilo o tome da to nije baš mudro e, razmještati takve vrste projektila. Vi ste tu sada iznijeli vaša mišljenja, vaše ideje. Mene zanima kako vi ocjenjujete koliko su stvarno ta razmišljanja o Americi uznapredovala i koliko je vjerojatno da sada dođe do razvoja, dakle ne samo do istraživanja, već i do razvoja novih projektila srednjeg dometa. Koliko smatrate da je to vjerojatno? A pitanje je upućeno gospodinu Bilici. Trenutno sa najrazličitih strana, pa i ovdje smo to imali prilike čuti, se govori o razmještanu dodatnih, dodatnih nuklearnih komada oružja kao sastavni dio sudjelovanja Europe u NATO savezu. Mene zanima koliko vi smatrate da je vjerojatno da će doći do toga i do kakvih bi posljedica moglo doći kada bi sada došlo do razmještanja tih e, komada oružja, kako bi to imalo posljedice ne samo za sporazum INF, već isto tako i općenito gledano za e, to, za to natjecanje u naružanju sa Rusijom. I još jedno pitanje gospodinu Pajferu. Vi ste upravo rekli da biste se onda kasnije mogli osvrnuti na to što se može učiniti. To bi bilo moje pitanje upućeno vama. Jasno smo do sad govorili što se želi i što može Rusija učiniti. A moje pitanje bi bilo što vi mislite, što SAD, ali što i Europska unija te NATO savez mogu napraviti kako bi se spasio sporazum INF-a. E, koje su tu moguće mjere za izgradnju povjerenja za koje vi smatrate da su moguće što bi dakle zadržalo e, sve to da ne eskalira. I gospodinu Albreku, pitanje jedno upućeno. Odnedavno cirkulira taj jedan nacrt e, Nuclear Posture Reviewa, da se revidira nuklearna strategija što se tiče tih mini, tog mini, mini nuklearnog oružja. Kod nas u tisku se o tome isto tako govori i ja sam pročitala da da sam pročitala to isto, dakle, tu sad je o mini nuklearnom oružju, to zvuči e, dosta bezazleno, ali zapravo i to mini nuklearno oružje imaju e, snagu e, poput onih nuklearnih bombi koje su bačeni na Hirošimu. Dakle, kako vi gledate na te razvoje i na razmještanje takvog oružja u okviru sporazuma o kontroli naoružanja i koliko i tu može doći do eskalacije i koliko to podriva sporazum INF i druge sporazume. Hvala. Thank you, Mr. Buchner. Hvala. Sljedeći je gospodin Buchner. Hvala vam lijepa. Hvala i na ovim, po mom mišljenju, izvrsnim izlaganjima što se tiče predstavljanja situacije. Ja imam jedno vrlo jednostavno pitanje vezano uz razumijevanje. Sporazum INF potječe iz doba prije raspada Sovjetskog saveza i prije njemačkog ujedinjenja. Prilikom ujedinjenja Njemačke je došlo do sporazuma da se NATO savez neće više širiti dalje na istok. Taj sporazum, nažalost, nema status e, dogovora, to je bio jedan neslužbeni dogovor. Kada sada postavljamo projektile, projektile NATO saveza, mnogo više istočno nego što je to bio slučaj prije, onda je razumljivo da Rusija reagira na određen način. Moje pitanje je stoga sljedeće. Bilo je bilo dovoljno e, da se brinemo samo o ovom sporazumu o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa. Zar ne bi trebali pregovarati u mnogo širem kontekstu? Da cijelu tu situaciju na istoku Europe promislimo i da ju na drugačiji način uredimo. Mislim da ćemo samo tako napredovati. Taj mali dio ovog sporazuma INF. Ako se samo na to usredotočimo, onda mislim da to neće nas nikamo dovesti. Hvala vam. You, uh, Mr. Galler. Hvala, gospodin Galler. Dragi kolega Buhner. A i kolegica Lusing to isto zna, jer zna o čemu se tu zapravo radi. Možete li se zamisliti da sredinom 1990-ih, da, dakle kada je se raspravljalo o dogovoru 2 plus 4, kada još nije bilo Varšavskog pakta, kada dakle, 80 ih kada je još postao Sovjetski savez, da je u toj jednoj fazi u zapadnoj Njemačkoj e, gospodin Helmut Kohl rekao Gorbačov upada Poljska, Češko-Slovačka, Baltičke države o kojima sada još nije govorilo, Mađarska, kogod već, da je on njemu rekao da te države neće pristupiti u NATO savez. Pa to je iluzorno. To se nije niti usmeno iznijelo, niti <laughs> još, još manje napismeno. Dakle, molim vas da ne širite dalje te mitove i da ne vjerujete u njih samo na temelju e, povijesnih događaja do toga nije moglo doći. Jedan kancelar zapadne Njemačke, ne, to ne postoji. I kada bi do toga došlo, ispričavam se gospođo Galer, gospođo Lusing, molim vas, zatražite riječ. Dobit ćete vi riječ, ali molim vas, jedna osoba sada jednostavno kasnije. Dakle, da je do toga došlo onda niti Poljska, niti Češkoslovačka tada, niti Mađarska, niti nitko drugi ne bi bio obvezan e, ne može se e, sklopiti sporazum ime tečih, tečih e, strana. Što se tiče sporazuma NF-u, mislim da je nama u interesu da se s tim sporazumom nastavi. Ali moramo primiti na znanje i stvarnost, a to je ta da Rusija krši taj sporazum. I ako to ne izgovorimo i ako se pravimo kao da nas to ne zanima, i kao što je već izloženo, ako istodobno u Washingtonu postoje ljudi kojima je isto tako interesu iz drugih razloga da se taj sporazum ne produlji, onda to nije u našem interesu. Ali našim američkim prijateljima možemo samo u tom slučaju na vjerodostan način prikazati naš interes da se produlji sporazum i ako uzmemo u obzir cijelu tu stvarnost, a to je onda i sasvim, sasvim dio toga je ta činjenica da Rusija krši taj sporazum. Hvala. Hvala. Gospođo Luzin, htjeli ste ad vocem. Da, imam samo jedno jednostavno pitanje, gospodine Galeru. Ja sam već više puta čula to iz vaših usta i ja bih rado da vi to povijesno dokažete. Ja ne mogu izneti dokaza, a ispričavam. Prosite, gospodine Galeru, nismo vam dali riječ, molim vas, ako želite imati advocem, imate 30 sekundi. I cannot prove Ne mogu dokazati nešto što se nije dogodilo. Ne mogu dokazati da se to nije dogodilo. Vi tvrdite nešto što jednostavno nije istina i <laughs> budući da se nije dogodilo, ne mogu dokazati suprotno well, to, to avoid Kako bismo izbjegli e, samo debatu između Njemaca, jer radi se sada o važnoj e, temi, voljela bih dakle da se zapravo malo više upustimo u raspravu koja se tiče teme, aktualne teme. Dakle, Poljska, Mađarska, Češka, Litva, Latvija, Estonija, pa svi smo mi, e, mi smo NATO članice i pouzdane članice NATO-a i doprinosimo globalnoj sigurnosti i kolektivnoj obrani. Ne bih zato slušala komentare o vanjskim tijelima NATO-a ili Europske unije, što potkopava naš, našu ulogu i položaj. Mislim da to nije pravedno, znamo kako povijest izgleda. O tome možemo raspravljati naknadno sa kancelarom Kolom i o razdoblju prije ponovnog ujedinjenja Njemačke, jer postojali su partneri i Poljaci koji su imali do, dali svoj doprinos, dakle molim vas da se suzdržite, suzdržite od takvih komentara. E sad što se tiče naše zajedničke pozicije u odnosu na Rusiju, da sankcije izazivaju određene rasprave u nekim državama članicama, ali mi, naša kultura je tako da mi e, poduzimamo korake koji su potrebni kako bismo bili učinkoviti u našem odnosu s partnerima, a Poljska je oduvijek podržavala sankcije, bez obzira na vladu koja je bila na vlasti. Sada dajem riječ e, našim e, panelistima, dakle istim redoslijedom kako su imali izlaganja. Prvi je veleposlanik Bilica. Hvala. Imali smo jedno konkretno pitanje o ponovnom e, raspoređivanju nuklearnog oružja, većeg broja nuklearnog oružja u Europi. Mislim da smo naravno svi zadovoljni s onime kako su se stvari odvijale od 1980-ih jer došlo je, došlo je do značajnog smanjenja e, nuklearnih bojnih glava i načina njihove, njihovog lansiranja na europskom kontinentu. I mi to često zaboravljamo. William nam može dati neke brojke, ali nisu postojale stotine ili tisuće, već deseci tisuća E, jedinica nuklearnog oružja u Europi i to sve do taktičke razine e, mina, e, artiljerijskih, artiljerijskog oružja i zapravo je to jedan povijesni fenomen kada vidimo koliko smo daleko napredovali i koliko smo postali sigurni zahvaljujući između ostalog i ovakvim sporazumima INF-u. Dakle, imamo i druge sporazume koje nismo spomenuli PNE, predsjedničke nuklearne inicijative e, u okviru kojih se povuklo e, nuklearno oružje. Dakle, mislim da nitko neće biti zadovoljan ako ti sporazumi propadnu i ako Europa ponovno bude dovedena na e, rub e, hladnog rata, do potencijalne hladnoratovske situacije. I tu je potencijalna nuklearna e, kriza, jer imali smo kubansku nuklearnu krizu, berlinsku i tako dalje. Također, društvene i političke napetosti je spomenuo moj kolega tijekom svojeg izlaganja. Te napetosti su postojale 1970. i 80. kada su u Europi raspoređene određene e, rakete. Ali zapamtimo da su zbog toga pale vlade, primjerice u Njemačkoj, održavani su prosvjedi na kojima je sudjelovalo stotine tisuća građana i oni su prosvjedili protiv eh, razmještanja takvog oružja. Dakle, blagoslovljeni smo povješću i eh, imamo jako dobru sadašnjost koju trebamo očuvati. Upravo zato ovakve rasprave i poruke parlamenta o potrebi da se takvi sporazumi sačuvaju su jako važni. Izazovi postoje, to je očigledno i postoje prijetnje sporazumima e, o nuklearnom razoružanju i neširenju oružja koje podupire Europa. Ti izazovi i prijetnje su višestruki, ali mi dajemo svoj obol. Prije dva dana Europska unija je podržala novu inicijativu u Parizu protiv nekažnjivosti kada je riječ o korištenju kemijskog oružja primjerice i sporazum o neširenju nuklearnog oružja također se suočava sa vlastitim izazovima, ali mi radimo naporno kako bismo ga održali. Poruka koja dolazi iz Brisela, iz europskih institucija, a tu je i glas Europskog parlamenta o tom pitanju. Dakle, poruka je zapravo da treba održati i osnažiti takav multilateralni sustav i ograničiti e, nerazumno i nerazumno e, vojno ponašanje. Dakle, odgovor je zapravo očit. Mi se doista trudimo spriječiti slabljenje sporazuma. Dakle, kada je potrebno, treba ojačati obranu i <clears throat> Europa osnažuje svoje obrambene kapacitete, ali nadajmo se da ćemo i dalje održavati zapravo nisku razinu nuklearnog oružja i dodatno ga smanjiti. Hvala. Thank you. Hvala. Sada direktor Alberg. Hvala lijepa. E, gledam pitanja i možemo reći da se izgubilo vrijeme, no istovremeno mislim da se moramo vratiti na pitanje zašto Rusija krši sporazum. Kada pogledate napore SAD-a na početku, to je bilo bilateralno u tišini i nije, nikud, nije se nikud stiglo. 2016. SAD je na koncu zatražilo aktiviranje mehanizma sporazuma kako bi se to riješilo. Ja mislim da se SAD zaista nada da se to može tiho privatno riješiti. No e, Rusija nije htjela uopće priznati da je taj e, problem e, postoji i e, onda su rekli da ovaj projektil koji smo rekli da ne postoji zapravo postoji ali nema taj domet svi su rekli ma čekaj malo ako ste to znali sve, sve ovo vrijeme mogli smo to riješiti 2014 mogli ste mm, reći da idemo u jednu kratkoročnu inspekciju i onda bi tehnički bilo očito da ne krši sporazum. Zašto se zapravo uopće niste htjeli priznati što se događa? E, e, ja e, mislim da je to zato što SAD zapravo nije aktivirao mehanizam sporazuma, nego je koristio sve ove ostale NATO i sve druge, ali e, shvatili smo nakon ukrajinske krize da to nije Rusija više ko, za koju smo mislili da je, da ona sve više se protivi širenju Europske unije, svakako se e, e, protivi NATO-ovom širenju i e, protivi se sustavu koji se temelji na pravilima. I to nismo očekivali. Zašto su ispali taj jedan projektil koji krši ovaj INF sporazum e, nje, on je osmišljen da ubija Evropljene ljude u Aziji. Dakle, to je, zašto? Zašto se to dogodilo? Dakle, to je apsolutno drugačije nego što smo mislili 2013. kako će izgledati svijet. Sad smo to eto, počeli shvaćati i što bi bile opcije? E, što je moguće? Što je sljedeće? Mislim da je jasno da SAD je pokušao provesti pregovore, tihu diplomaciju i to nije dovelo do nikakvog rezultata. Stvar koja je dovela do rezultata je solidarnost saveznika, potpora i uvođenje mogućnosti e, e, odgovora, vojnih odgovora. Dokle ćemo ići s tim vojnim odgovorom ne znam. Nadam se da će Rusiju dovoljno zabrinuti vojni odgovori, e, da će biti voljna ponovo sudjelovati u ovoj, e, ovom e, naoružanju. Možda su mislili idemo dokle, pa da vidimo dokle možemo ići, ako prođe, prođe, saveznici neće odgovoriti, ljudi će odustati i i možda zato što smo sada ustali i rekli ne, ne, ne, to ne može tako, sad Rusija mora riješiti te probleme, možda sad to pomaže, ne znam, ali znam da moramo nastaviti, moramo nastaviti u tome sudjelovati i e, pomoći uvjeriti e, Rusiju da kršenje e, sporazuma o, o neširenju i razoružanju ne može biti nagrađivano. E, oni e, moraju shvatiti da e, je sve drugo užasna opcija. Moramo učiniti sve što možemo da zadržimo razoružanje i pokazati Rusiji da posljed, postoje posljedice, ali da smo uvijek prva opcija će biti mirna opcija. I samo kratko o njemačkom pitanju. Malo mi je neobično da e, e, sa zemljama kao što su Sovjetski savez i Rusija sve treba biti zapisano, sporazumjeti se trebaju e, pravno potvrditi. nikome se ništa ne vjeruje ako se samo kaže. Sve se mora napisati. Malo je neobično da ne postoji izjava da je došlo do dogovora. Mislim da, naravno, nitko nije zamišljao da ćemo biti u svijetu u kojem jesmo, osim možda u ruskoj mašti. Oni nikada nisu vjerovali svijetu u kojem će Rusija biti voljeni partner. Oni vjeruju svijetu gdje su oni protivnici. E, ja ne vidim da bi oni mogli prihvatiti e, suradnju e, i, i povjerenje i takvo postojanje oni puno više vjeruju suparništvu i mislim e, ja bi puno rađe da je suprotno. Ja sam cijelu svoju karijeru e, posvetio tome e, što zovemo program Martin Luther, dakle da, da ti njihovi, da njihovo oružje bude sigurno. Ali nadam se da ipak Rusija će shvatiti, da će ponovo shvatiti da je kontrola oružja način da oni budu sigurni. Hvala, veleposlanik Vafer. Hvala. Samo želim nešto reći o njemačkom pitanju, onda ću se vratiti na pitanje kontrole oružja. Mislim da je pitanje koja osiguranja dajemo sovjetima, smo dali sovjetima u vrijeme e, ujedinjenja Njemačke, e, e, ja o tom imam svoje mišljenje. Ja sam bio zamjenik direktora Deska za e, Sovjetski savez iz mog motišta kada se u razgovorima pojavljivalo to pitanje između, tajnika Bekera i Ševenadza. Govorilo se da neće biti kretanje NATO snaga u bivšu istočnu e, e, Njemačku kada se povuku sovjetske trupe. Toliko se ja toga sjećam. U to vrijeme sasvim iskreno ljudi nisu mislili da bi za nekoliko godina došlo do kraja Varšavskog pakta, da će e, zemlje kao što su Poljska zatražiti e, članstvo NATO. Što se tiče kontrole oružja, 2017. E, nismo dobro iskoristili, ali iz razumljivih razloga. Trumpova administracija je trebala vremena da malo pogleda i razvije svoje politike i stajalište koje je objavljeno u prosincu puno je bolje nego što je moglo biti. Na primjer, postoje ljudi u administraciji koji tvrde da da e, e, e, e, e Rusija nije počinila materijalnu povredu, ali e, materijalna povreda je vrlo jasno definirana i drago mi da to nisu rekli jasno jer e, mislim da je činjenica da administracija sada govori o tome da će nastojati očuvati te sporazum, a ne povući se iz njega zbog tog, te materijalne povrede koja bi bila razlog za povlačenje, mislim da je to dobro. Drugo želim e, naglasiti da je odluka SAD-a kako je najavljeno u prosincu bila da se provede istraživanje i razvoj o konvencionalno naoružanim e, e, srednje domatnim e, projektilima američkim. Mislim da bi to bio novi američki konvencionalni sustav. A što se tiče ovog zadnjeg pitanja, ja sam malo izvana, ali vidjeli smo u nekoliko zadnjih 6 do 12 mjeseci da se govori o istraživanju i razvoju američkog e, srednje dometnih sustava projektila. E, dakle, radi se više o nadležnosti pacifičkog zapovjedništva, a ne europskog zapovjedništva. To je tako bilo. A onda što SAD i Europska unija mogu napraviti kako bi to pokušali promijeniti? E, mislim da tu imamo tri koraka. Prvo, moramo učiniti više – i Europa mora e, više diplomatskog pritiska izvršiti na Moskvu. Bilo bi dobro e, biti u situaciji gdje Vladimir Putar e, čuje od povjerenika da svaki puta kada govori sa francuskim ne, sa bilo kojim svojim sugovornikom i da ga pitaju zašto gradite novi projektil koji cilja moju zemlju. Mislim da se to sad ne događa. A opet imamo i pitanje tog sporazuma između SAD i Rusije, ali radi se o projektilu koji ne može doseći SAD. To je sigurnosno pitanje koje bi trebalo biti puno relevantnije europskim i azijskim zemljama nego SAD-u. Kao prvo, povećate politički pritisak na Rusiju. Drugo, moramo imati vojne protumjere koje moraju biti vjerodostojne. I zato se brinim e, da američki odgovor baš neće biti dovoljan, ja bih zagovarao druge stvari vjerodostojnost američkog odgovora na, kraju krajeva e, ovisit će tome vjeruje li Rusiji da će e, američki da će Amerika e, e, e, staviti u Europu takav projektili, da će Europa biti spremna upotrebiti ga. Ja sam radio neko vrijeme za veleposlanika Polnica i on je vjerovao da se nikada neće rasporediti zaista ti projektili i upotrijebiti on je e, toliko to vjerovao e, da je otišao u šumu e, i pokušao sklopiti pogodbu, nije slijedio svoje diplomatske upotrebe. Na sreću se varao, mislim da mu je to bilo drago E, donijeta je odluka o raspoređivanju tih projektila i to je bio primarni razlog zašto se e, promijenio tada stajalište SAD-a, onda je došao Gorbačov, e, Sovjeti su rekli da će napustiti te susjeve, ali sad nemamo Gorbačova, sada imamo Vladimira Putina ne želimo sada voditi američko-europsku raspravu o raspoređivanju tih projektila. Ja želim kako su e, Sovjeti željeli potaknuti e, e, javno mjenje u Europi protiv takvog raspoređivanja, jer sada Rusi žele koristiti kibernetički prostor da grade podjela između nas, Europe i SAD-a Treća stvar e, za američku stranu, tiče se američke strane, Rusi su optužili e, e, Amerikance za tri povrede. Dvije su lažne, jako ih se lako može riješiti, no postoji jedna gdje mislim da nije došlo do povrede ugovora, ali vidim što brine Rusiju, a to su Aegis Ashore SM3 E, mjesta u Rumunjskoj gdje su e, raspoređeni ti Aegis Ashore SM3 projektili. E, oni su na ratnim brotovima američke mornarice i oni mogu nositi ne samo Aegis Ashore SM3 nego puno drugo, drugih. Mogu i ove krstariće projektile nositi koji se lansiraju sa mora i Rusi kažu kako mi možemo znati da na ovom brodu nema krstarećeg projektila. E, mislim da treba učiti nešto da se riješe te ruske zabrinutosti. E, e Amerikanci bi trebali reći ako Rusi žele e, ozbiljno razgovarati o našim zabrinutostima, o ovom projektilu koji nas brine, onda ćemo i mi njima pomoći da se ne brinu o ovom drugom. Dakle, trebamo E, ozbiljno razgovarati o e, e, svim tim projektilima koji ne zbrinu. Hvala. Gospodine LR, onda ću ja isto tako uzeti riječ. Mislim da smo shvatili poruku, ali govorite o socijalnim, o duševnim medijima. I to s pravom. I ako mogu reći, Mislim da e, e, dobro razumijemo kako SAD pokušava e, to vrlo glatko provesti kroz diplomatske kanale. No, u određenoj mjeri ne biste trebali pocijeniti onu vrstu retorike koja se razvila s vremenom, posebno na Twitteru. Do određene vjere to podriva upravo tu percepciju. Možemo reći Ja sam e, ja sam politički rastao boreći se za tako nešto. U mnogo europskih vlada e, vidjeli ste i političke promjene. Prva promjena, ne smijete pocijeniti situaciju u Europi zbog e, relativne e, e, snage Europske unije. Istočne države članice sudjeluju u Uniji, imaju malo realni pristup prema Rusiji. To je pomoglo oblikovati javno mjenje u drugim državama članicama na drugačiji način. Sada je situacija različita nego ona početkom 80 zbog Unije i njenog utjecaja e, e, na e, javnost u državama članicama, osobito u Njemačkoj. Važno je razumjeti općenito govoreći mislim da puno ljudi vjeruju da su SAD glas slobodnog zapadnog svijeta. E, ali sve je to samo na razini simbola. Ali ako pogledate e, da e, šire stanovništvo semantika je dio tog glasa. Nije dovoljno da samo prihvatite osnovne činjenice nego vi slušate i na koji način se izražava taj glas. Ako, nuklearnu, ako se u području nuklearne snage mi izražavamo, koristimo rječnik u kojem kažemo ja imam veći gumb, onda to podrima diplomatske, e, diplomatske napore, e, dugotrajnu e, politiku SAD-a i saveznika, kako rješavati stvari. I kada vidite da u javnom pojmanju E, ako vidite to u, u, svjetlu ruske promičbe u, društvenim medijima, to onda otvara e, nevjerojatne mogućnosti. E, dakle, mislim da smo učili nedavno i mislim da moramo rješavati to pitanje, ali moramo jako jasno reći da je to europski problem. S druge strane, bilo bi od velike pomoći kad bi glas slobodnog E, e, zapravo svijeta e, sematički se izrazio tako da, da se može na moja djeca, dio europske stanovništva se mogu identificirati s tim glasom slobodnog zapadnog svijeta. Hvala. Dobro. Mislim da i ova rasprava e, jutros nam je pomogla. Pomogla nam je e, da bolje razumijemo neke stvari koje proizlaze iz semantike e, i da ipak dobro shvaćamo prijetnje iz mog motrišta, ne samo ovdje u Europskom parlamentu, nego prije svega iz motrišta moje regije Transatlantsko partnerstvo srže naše sigurnosti. Naravno, to ne isključuje, nego zapravo e, e, ide, e, vrlo, vrlo je povezano sa uviđanjem vrlo pozitivne uloge i pozitivnog učinka na poljsko društvo i na druga društva upravo e, pristupanju Europske uniji i u smislu sigurnosti, a ne samo u smislu napretka, blagostanja. E, no, ipak sjećam se kako sam bila e, dio poljske oporbe za vrijeme komunističke vladavine. I zato se jako dobro sjećam tog vremena. Mogli smo, bili smo spremni trpjeti E, zato da bismo e, e, osjetili da, da se vrši pritisak na Rusiju i da je odgovarajući. Nažalost, e, sad već neko vrijeme nismo potpuno sigurni vremena se e, mijenjaju u smislu ruske politike. Želi li ruska politika ponovo zadobiti utjecaj u susjedstvu? To je izuzetno opasno za naše susjede. Osobito za Ukrajinu, Gruziju, Moldovu, e, one nisu članice Europske unije a nisu ni članice NATO-a. No isto sam tako svjesna da e, e, kad kada su počeli razgovori između Regana i Gorbačova, njima su prethodili e, prethodila im je dugotrajna koncizna američka politika. Nije se tu radilo samo o osobnostima bilo je tu još nešto koje je išlo uz to. I zato nakon toga iskustva meni je osobito jako stalo ne samo na, za procjenu osobnih aspekata, nego cijelog okoliša, e, pregovaračkih snaga partnera. Znam, da moramo povećati diplomatske pritiske. Ali moramo biti vrlo realni i ocijeniti sve aspekte. I zato je meni draža e, situacija gdje je sada jak. Eto, e, mislim da se sada približavamo e, završetku. Želi li neki panelisti još nešto dodati ovoj raspravi? Ako ne, onda želim zahvaliti e, trima e, trojci e, izuzetno dobrih panelista na njihovim sjajnim prezentacijama i mojim kolegama. Iako nas ima manje nego prije, ipak je ova tema izuzetno zanimljiva. Rasprava je bila dosta otvorena. Hvala vam lijepa i molim vas zajedno sa mnom zaplješćite panelistima. Hvala. A sljedeći sastanak SEDA e, e, bit će dva dana, 26. i 27. veljače. Razno, pod razno nema primjedbi, hvala vam lijepa. Želim zahvaliti tajništvu i kao obično prevoditeljima na njihovom odlođe, poslu. Hvala vam lijepa.